Dear colleagues, please, thank you. Hvala vam. Počnimo sa današnjim sastankom. Pozdravit ćemo povjerenicu za tržišno natjecanje Margaret Vestager. Hvala vam što ste s nama, što ste prihvatili naš poziv za ovu drugu razmjenu gledišta s odborom ikon unutar okvira našeg strukturnog dijaloga. Dakle, između Europskog parlamenta i komisije. Od vašeg prošlog pojavljivanja u studenom 2014. Dva put smo se sastali sa radnom skupinom Ekona za tržišno natjecanje, kojom predsjeda potpredsjednik Feber kako bismo raspravljali o nekim općenitim i konkretnim temama antitrastom, kontrolom spajanja, pravilima o tržišnom natjecanju i tako dalje. Danas ovaj sastanak je pretežno posjećen predstavljanju godišnjeg izvješća o tržišnom natjecanju koje je usvojila komisija u lipnju Gospodin Langen je naš izvjestitelj i sastavit ćemo izvješće na vlastitu inicijativu, čime ćemo započeti odmah nakon ljetnog raspusta i planiramo glasati na odboru ikon krajem godine, ukoliko se izvjestitelj slaže s takvim vremenskim okvirom. Naravno, očekujemo i mogućnost raspravljanja s vama niza e, područja gdje ste pozitivno bili aktivni proteklim mjesecima i koja su od velikog interesa za naš odbor, području primjerice porezivanja, elektroničke trgovine i tako dalje. Biće u svakom slučaju zanimljiva, važna rasprava i volio bih sada riječ dati povjerenici za njene uvodne napomene, 10-15 minuta. E, nakon toga idemo u običajeno postavljanje pitanja i odgovara. Zbog vremenskih ograničenja prvi krug individualnih javljanja za riječ bit će za predstavnike klubova, a nakon toga ćemo grupirati pitanja po tri. Izvalite, Margaret. Hvala vam predsjedniče. Ovo je svakako jedna prilika da se raspravi izvješće o tržišnom natjecanju, no budući da ona odražava i naše prioritete, nadam se da nećemo moći samo raspravljati o onome što se događalo 2014. već imati priliku baciti pogled unaprijed. Poštovani zastupnici, uvelike sam se veselila mogućnosti ovog razmjena gledišta samo izvješće naravno daje priliku raspraviti neke od početnih aktivnosti, prvih aktivnosti mog mandata i samo da kažemo ono što je jasno, mislim da slobodna tržišta i pošteno tržišto natjecanje su na korist svim našim građanima. To je ono za što se ja zalažem u svom mandatu i time ću se i nastaviti baviti kako bi jedinstveno tržište bilo otvoreno za poslovnu zajednicu. U svom pismu misije predsjednik Juncker i njegova komisija usredotočila je svoj rad na mali, manji broj, ali vrlo ambicioznih političkih prioriteta. To uključuje jedinstveno digitalno tržište, energetsku uniju i potrebu za suradnjom e, kako bi svi platili poštene poreze. E, snažno otporno provođenje zakona o tržišnom natjecanju može doista e, promicati, olakšati ostvarenje ovih ciljeva. To je zaključak izvješća komisije za 2014. i naravno kao tako odražava se u našim radnim prioritetima. Pozabavit ću se sada prioritetima i reći par riječi o tom. Prije svega što se tiče e, jedinstvenog digitalnog tržišta, potpuno sam siguran da parlament i komisija ovdje imaju zajednički cilj a to je da jedinstveno tržište učine odgovarajućim ovom digitalnom dobu i provođenje tržišnog natjecanja u tome ima važnu ulogu. Živahno jedinstveno digitalno tržište će omogućiti e, pristup svim građanima inovacijama, stvoriti nove mogućnosti za novo pokrenuta poduzeća, a vlada će moći koristiti digitalne alate. Moji kolege u komisiji e, bave se rušenjem prepreka što se tiče prekogranične elektronske trgovine i sigurni smo da tržišta žele upravo istu stvar. Zbog toga istražujemo da li poduzeća e, imaju određene ugovorne obveze što se tiče prekogranične elektronske trgovine. Ukoliko postoje dokazi o ozbiljnim tržišnim problemima, problemima tržišnog natjecanja, mi možemo djelovati. A istodobno imamo, provodimo konkretne važne istrage u ovim sektorima e, Poslali smo svoju, e, svoj prigovor Google zbog navodne zlouporabe dominantnog položaja na tržištu za e, pretraživačke internetske usluge i otvorili smo istrage o mobilnom operativnom sistemu Android. Isto tako istražujemo e, organizaciju distribucijske mreže Amazona, brine nas način na koji bi to moglo, na koji je to organizirano i kako bi moglo ograničiti mogućnosti za konkurentne prodavače elektronskih knjiga i njihovo prodavanje proizvoda te mogućnost pristupa na klijentima sa svojim inovacijama. Danas e, upravo sada započinjemo sa istragama oko Qualcoma, e, snažnog pružatelja e, ponuđača čipova za mobilne uređaje koji svojim e, klijentima daje popuste i druge poticaje kako bi stisnuo konkurente. Ponovno to pokazuje kako želimo pomno pratiti funkcioniranje tržišta i istodobno učiniti ono što je potrebno, iako katkada možda je do ovakvih e, zlodjela došlo u prošlosti. Kao i uvijek, tržište želimo e, držati otvorenima, želimo da klijenti i mušterije mogu doći do pristupačnih cijena i do inovacija. Par riječi i o energetskoj uniji i ovdje tržište bi trebalo biti konkurentno i najbolje iskoristiti raspoložive resurse. E, pokušavamo izgraditi održivo, dekarbonizirano gospodarstvo, to je cilj cijele Europske unije. I ovdje također vidim da politika tržišnog natjecanja može doprinijeti ostvarenje ciljeva. Poslali smo svoj prigovor Gazpromu zbog navodnog zloupotrebljavanja dominantnog položaja na tržištu plina središnje, srednje i istočno europskom i započeli smo sektorsku istragu e, takozvanih capacity mechanisms, mehanizama e, kako bismo bolje uspjeli shvatiti na koji način države stranice podržavaju proizvodnju električne energije da bi se e, riješili problemi nedostataka. A ono što nas zanima je da li ti sporazumi organizacije na neki način utječu na slobodni protok energije preko granica, što je naravno ključno jer jedna od temeljnih zamisli energetske unije naravno da energija slobodno može e, protjecati preko granica, da se resursi najbolje iskoriste i naravno da se pridonese dekarboniziranom gospodarstvu. E, kratko o financijskim uslugama i ovdje su poduzeti važni koraci. Podržavamo vašu podršku za uredbu o bankovnim naknadama, jer njihovo ograničenje će spustiti one skrivane naknade koje klijenti moraju plaćati za korištenje svojih kartica u trgovinama. To je važno jer uz vašu podršku možemo na svjetlo dan izniti neke stvari koje su bile primjer, prije skrivene od mušterija i koje su im onemogućavale donošenje izbora. Politički dogovori o uslugama plaćanja će zapravo mnoge nove mogućnosti otvoriti inovativnim nebankovnim e, igračima, primjerice poduzećima koja, koja se bave online plaćanjima. Prošli tjedan također smo izdali jedan predigovor Mastercardu i e, zabrinuti smo da njihove međubankovne naknade za plaćanja unutar Europe s karticama koje su izdane van Europe e, su prilično visoke. Također se bavimo time da li pravila Mastercarda ograničavaju banke u nuđenju njihovih usluga za nacionalne platne transakcije u dućanima u drugim europskim zemljama. Naša istraga zapravo se nadovezuje na postojeću uredbu i glavna zamisla je da se očuva, očuvaju prednosti koje uredba donosi kako bi građani i klijenti mogli profitirati od mogućnosti na tržištu. I za kraj spomenut ću borbu protiv e, izbjegavanja plaćanja poreza na dobit. Kao što znate, e, radi se na istragama u četiri porezne odluke. Istražujemo i pitanje belgijskog sistema za dodanu dobit. Naglasila bih samo da to pokušavamo učiniti na jedan široki, sustavan način, a ne tako da ciljamo pojedine države članice, već da se pobrinemo da zapravo jednoliko radimo e, na svim poljima. Zatražili smo zbog toga države članice da daju informacije o svom pristupu e, prethodnim poreznim mišljenjima i o nedavnim mišljenjima koja su donesena. E, u slučajevima gdje nismo dobili informacije o tome, poduzeli smo određene službene korake kako bismo do informacija došli. U lipnju poslali smo daljne zahtjeve za informacijama tim upućene 15 država članica koje se usredotočuju na pojedine porezna, pojedina porezna mišljenja tih zemalja. Ono što zapravo nas zanima je postoji li e, selektivnih poreznih prednosti koje bi ozbiljno narušavale konkurenciju na jedinstvenom tržištu tako što bi određenom poduzeću pružile neke prednosti koje druga ne bi imala. Dakle, takav selektivan pristup E, I ono što nas zanima, da li netko ima pristup nečemu što drugi nemaju. I to naravno narušava tržišno natjecanje. Međutim, samo kombinacijom zakonodavstva i provođenjem zakona o tržišnom natjecanju moguće je dubinski promijeniti situaciju i nadam se da ćemo zajednički moći raditi na tome Komisija je predstavila svoj prijedlog u ožujku i u lipnju i nadamo se da ćemo moći nastaviti raspravljati o tome dalje. Nadam se da ovi primjeri prikazuju e, naše aktivnosti što se tiče tržišnog natjecanja i to da je naš cilj da tržišta bolje funkcioniraju i to na dobrobit sviju građana. Nadam se isto tako da će to biti dobro i za poslovnu zajednicu. Karteli protiv kojih se borimo zapravo povećavaju cijene za svoje klijente i u onom odnosu između poslovnih poduzeća. E, da, ako se primjerice bavite autodijelovima, tada će jednostavno cijene tih autodijelova za sve, čak i one koji proizvode automobile, biti više. Dakle, za nas je zbog toga važno istraživati e, taj segment unutar poslovne zajednice, iako se katkada to čini jedan korak dalje od samog krajnjeg potrošača. Bavimo se također dominantnim poduzećima u slučajima gdje pokušavaju zlopotrebiti svoju dominantnu poziciju kako bi se borili protiv konkurencije. Da kako čestitat ćemo uspješnim poduzećima koja rastu i otvaraju radna mjesta, ali kada se radi zlo upotrebe veličine poduzeća, to je potpuno druga priča. Također se bavimo time da spajanja poduzeća ne stvaraju igrače koji će biti toliko veliki da će moći sami postavljati tržišna pravila, e, a ne pridržavati se onih koje mi postavljamo. Naravno, ta kontrola spajanja veliki je prioritet. I naravno također se bavimo time da državna pomoć bude prilagođena stvarnim javnim potrebama e, i da ta potpora ne favorizira određena poduzeća. Za kraj, rekla bih da se nadam da ćete sami zaključiti da mi radimo na temelju vizije. Ono čime se bavimo je zapravo vrlo konkretno, svakodnevno poslovanje, kava, čokolada, digitalije, autodijelovi, vrlo konkretne stvari, no Baveći se time, mislim da zapravo baranimo i zagovaramo temelje europske vrijednosti, jednakog tretmana, pristupa za sve i toga da možete eh, sa svojim talentima pokazati ono što možete. Da li potrošači, mali poslovi ili države članice, mm, ni prema kome se ne može odnositi na nepošten način. Nadam se dakle da posvećenost vašeg odbora ikon će se također nastaviti kako bismo se pobrinuli da najbolje moguće iskoristimo e, naš rad u nadolazećim godinama i e, da privedemo kraju neke od većih slučajeva kojima se bavimo jer to je također važno. Važno je da e, dođemo do zaključaka iz kojih možemo učiti, iz kojih i drugi poslovi mogu učiti i da se pobrinemo da naše pravilnike uvijek držimo ažuriranima. Radujem se i današnjoj raspravi i toliko od mene za uvodne izjave. Hvala. Mače. Hvala vam. Delim vaš pristup i vaše prioritete. Sada vam reći prvom govorniku, Hvala lijepa, gospođo povjerenice. E, vaš izvještaj e, je još obsežniji od vašeg prethodnika Almunje, stoga su težišta e, izvještaja se koncentriraju na ovu, ovaj saziv. Zahvaljujem se na vašem načinu komuniciranja s parlamentom Nadam se da će nas analiza 2014. i pogled na buduće e, izazove naići na odobravanje parlamenta. E, tržišno natjecanje je osnovno pravo u Europskoj uniji. Vi imate daleko, daleko sežne ovlasti za sankcioniranje i to e, to je jedno od najvažnijih e, dijelova e, tržišne ekonomije, e, tržišno natjecanje. U članku 106 predsjednik komisije vam je dao nalog da se tržišno natjecanje mora promicati i na području industrije E, e, e, zabrana kartela, državna pomoć, koncentrira se u ovom izvješću na telekomunikacije, energetski sektor, tržišno natjecanje i kapacitet u industriji. Zatim nelojalna konkurencija na području porezne politike E, to je naravno, nad, ovo zadnje je nadležnost država članica, ali e, to ima svojih granica ako je to nepošteno. Stoga je najveće, e, najveći izazov ne samo ono što je rekao luksemburški ministar financija da imamo tax rulings u drugim državama, već da osiguramo pravedno tržišno natjecanje. Još je važnije postupanje sa online tržištima. E, tu imamo niz novih izazova. Imam ovdje doma dojam da Europa e, nije još dorasla ovim izazovima e, jer imamo nova ograničenja tržišta nismo orijentirani prema cijenama. Što je ovdje orijentir? E, ima nekih usluga koja uopće nemaju cijene. E, kod koji na put dobivaju e, veliku tržišnu moć, a na time nemamo kontrole. Offline i online reklamiranje tu imamo nekoliko platformi e, korištenje podataka je li tu potrebno odobrenje e, korisnika e, tražilice Google socijalne mreže zatim zloporaba eksploatacije kontrola spajanja kako to kontrolirati volumen transakcija E, e, a kad mislim na Facebook, na primjer, gdje je tu moć? E, telekomunikacije, reguliranje medija, zaštita potrošača i tako dalje. Još jednu rečenice. Pravo oporezivanja je nacionalno pravo. Imamo i neka prava koji nadilaze Europsku uniju. To treba obraditi u izvještaju Moramo se pozabaviti novim e, temama i tražim za te nove teme vašu potporu. Hvala. <laughs> Well, I sense very good competitive move among the Vidim ovdje e, veliku konkurenciju među govornicima koji su prisutni, a predsjednik pokušava skratiti vrijeme za riječ. Slažem se da kada je riječ o porezima, da je važno imati otvorenu raspravu sa zemljama članicama. To je također jedan od razloga zbog kojega cijenim rad odbora takse i činjenicu da se on obraća zemljama članicama zato što je oporezivanje na, nadležnosti zemalja članica, a te nadležnosti se kakav koriste da se promijene odnosi snaga među njima. Kada se to dogodi, onda imate problem sa mnom, zato što prema našim ugovorima, to je nešto što se ne smije raditi. Nekako dakle, možemo na tome raditi. Ja se nadam da će to ostati prioritet zato što ne, stvar neće biti gotova sa ovom šačicom slučajeva. To će tražiti od nas i da promijenimo koncepciju oporezivanja doprinosa u Europskoj uniji. Ono što je jasno, brojne tvrtke plaćaju poreze, to ulazi u njihove troškove, ali troškovi su, ali porezi su također doprinose, dakle, u infrastrukturu možete tada zapošljavati kvalificirane radnike, to donosi dobrobit. Mislim da je zato važno imati stalnu raspravu o tome kako bi se promijenila kultura oporezivanja i radujem se što ćemo raditi na tome. Kao što znate, započeli smo raspravu o platformama zato što je teško naći zajednički nazivnik o tome kako usporediti platforme Airbnb-a sa Facebookom. Zato je važno produbiti ova pitanja, jer u suprotnom ćete regulirati nešto što se ne može regulirati. I e, to sad traje već neko vrijeme kako bismo dobili bolje razumijevanje o tome kako se digitalno tržište razvija. Vidjet ćete da se u izvješću e, navode bitni podaci vezani upravo za to područje. Thank you. E, Ferreira. Hvala, Eliza Ferreira. Hvala vam, povjerenice. Moje prvo pitanje se tiče upravo odbora takse i ishoda u raznim zemljama članicama. Mi smo objavili nam prvi nacrt e, izvješća i tu postoji opća praksa porezne konkurencije, dakle tax rulings, prethodna porezna mišljenja, to je ono što je utvrđeno, davanje poreznih prednosti određenim tvrtkama je jednako davanju potpora, zato što to ne ulazi u troškove. To, je, to šteti tržišnoj utakmici u zemljama članicama i među njima. I mi mislimo da propisi o državnoj pomoći ovdje kaskaju za ovim izvorima koji štete tržišnoj utakmici. Mi bismo htjeli vidjeti koje su vaše, što ste otkrili, dakle, koje su smjernice, što možete učiniti s obzirom na to. Potom, a ovo je vrlo široko područje, vi ćete vidjeti da je tome tako kada je riječ o objavi ili razmjeni poreznih mišljenja među administracijama. To je potrebno međutim i tehnička potpora, dakle kako će komisija organizirati platformu kako biste imali korisne, kako biste izvukli korisne informacije iz svih ovih informacija koje ste dobili, to objavili na vašim web stranicama. I potom htjela bih znati nešto više o odnosu prema Švicarskoj, zato što je to jedna od zemalja koju smo posjetili, tu imamo sporazume tijekom pregovaračkog procesa, vidjeli smo da se ta zemlja priprema za pristupanje, onda je to taj proces zaustavljen. Oni su tu čitav niz promjena na unutarnje tržište kao buduća zemlja članica, onda su zadržali diskrecijska, određena diskrecijska prava i njihov porezni sustav je izuzetno složen i bit će dovršen do 2020. Šta će se dogoditi u međuvremenu? Ovo posljednje pitanje je vezano uz posjet, naš posjet SAD-u. Koji bi bio vaš savjet vezan uz neka pitanja koja bismo trebali postaviti, a vezano uz evropsku dimenziju ovih poreznih pitanja ili drugih pitanja koja su relevantna za konkurentnost. Uh, Hvala vam. Zbilja je mudro ići u SAD. Ja gostujem i u još nekim odborima i slažemo se da je to očito pitanje koje se tiče globalnih tvrtke, dakle multinacionalnih kompanija koje mogu dakle izmještati dobit iz eh, zemalja kojima su porezi visoki do onih u kojim gotovo nema poreza. zato je za nas važno djelovati na međunarodnom planu. I OECD je obavio važan dio posla kako bi pronašli način da se nosimo sa dogovorenim cijenama Dakle, imamo tako postupanje u pojedinim kompanijama, u pojedinim dijelovima kompanija, dakle ako, cijene nisu jako visoke, onda možete prebaciti dobiti iz jednog dijela tvrtke u drugi, jednako ako su cijene niske. I da biste mogli ocijeniti koja bi mogla biti odgovarajuća cijena, tada usko surađujemo sa OECD-om jer su oni tu postigli značajan napredak. I što više ojačate ovo pitanje podržite, to će se koristiti. Dakle, što se tiče tax rulingsa, odnosno poreznih mišljenja, vidjeli smo da nije problem porezno mišljenje samo po sebi. Čitav niz e, tvrtki za koje je važno da imaju pravnu sigurnost, da znaju što će platiti. I e, to je binarna stvar ukoliko tu se slijedi e, tu se slijedi određena pravila tu nema problema, a problemi se pojavljuju ukoliko se oni koriste na diskrecijsko, kao diskrecijsko pravo, dakle vi imate nešto što druga tvrtka ne može imati. Bilo nam je potrebno neko vrijeme, ali sada smo uspostavili dobre radne, dobru suradnju sa svim zemljama članicama. Nakon dodatnog napora to sada funkcionira. Što se tiče tehničke strane, moja Služba često kontaktira sa zemljama članicama kako bi razmijenili znanje. Digicom ima duboka saznanja o tome kako ovi dogovori funkcioniraju. Kada izrađujemo kada ćemo izraditi smjernice, ja mislim da ćemo to učiniti na osnovu broja slučajeva koje budemo obradili. Dakle, tu su nam potrebne dodatne informacije kako bismo kasnije dobili smjernice. Thank you, Mr. Messer. Hvala vam, zastupnik Messerschmidt. Tak for det. Tak, kommissær. In order to make it more broadly understood, I will... Hvala vam. Govorit ću engleski. U Danskoj se bavimo zračnim prijevozom, Ryanairom i pitanjima kao što je socijalni dumping, kao što znate. Ryanair je izložen, izložen kritikama zbog e, ove prakse, dakle iskorištavaju razlike u zakonima o radu u raznim zemljama gdje posluju. Vidjeli smo u Danskoj da je tamošnji e, sud dao dozvolu da se da tamošnji sindikati uđu i u sukobe sa Ryanairu kako bi poboljšali radne uvjete za svoje djelatnike. Jučer smo imali neformalni sastanak sa prvim čovjekom Ryanaira. On je jako jasno rekao u uvodnom izlaganju da je ova praksa Ryanaira upravo moguća zbog e, trenutnih zakona koji važe u Europskoj uniji i u zračnom prometu. I tu se dakle od nas traži da djelujemo na području zdrave tržišne utakmice na unutarnjem tržištu, naročito kada je riječ o osnovnim radnim uvjetima. Hoćete li vi, odnosno vaše službe, ovdje povući jednu liniju za tvrtke kako bi, bi ne pružile najbolju uslugu i proizvoda, da se to ne temelji na onome tko na, na najgori mogući način iskorištava praznine u zakonu kako bi utjecao e, na plaće radnika. Okay, I, I take Uh, <laughs> President. Um, it, it's, it's a very hard question. Ovo pitanje je jako teško i ne mogu vam danas dati konačni odgovor. Zato što je riječ o ravnoteži, zato što je jedne strane imamo liberalizirani zračni promet, imamo jaču tržišnu utakmicu, to je dovelo do smanjenja cijena, sve više ljudi zapravo se može priuštiti da odleti na odmor, da posjete obitelj na drugom kraju Europe. I u tom smislu to donosi veliku dobrobit potrošačima. Dakle, to, do toga je dovela ova liberalizacija ovog sektora prometa. Osim toga također imamo jedinstveno tržište kada je riječ o uslugama. Htjeli bismo da ljudi mogu pružati usluge diljem Europske unije. I tu se susrećemo sa izazovima. da se tu biraju pravila koja će se koristiti, odnosno primjenjivati, ljudi se rade u jednoj zemlji, zapošljavaju se prema pravilima druge. Mislim da tu moramo e, još istraživati, ali mislim da je bilo jako pozitivno za Europsku uniju u općenito, e, zato što je ovaj danski sud presudio kako je presudio, zato što je pokazao da postoji mjesto za diversifikaciju e, tržišta rada, pokazao da postoji mjesta za danski model u Europskoj uniji, dakako to ima i posljedice. I tada će tvrtke e, porazmisliti o tome kako će surađivati sa sindikatima, o tome na, o načinu kako pronaći dobar sporazum. Mislim da nam to puno govori o tome gdje iz sive zone prelazimo u svojevrsnu crnu zonu, dakle gdje su stvari koje nećemo malo prihvatiti, a sve imajući na umu dobrobit, odnosno korist koju ima potrošač od ove konkurencije. Vidimo i puno inovacije u zračnom sektoru unatrag 20 godina i da su cijene postale prihvatljive za građane koji su prije bile isključeni iz korištenja ove vrste prijevoza. Međutim, mislim da moramo u to još dublje zaroniti. Htjela bih pozvati kolege koji se bave prometom, sigurnosnim propisima, propisima o tome kako se osigurati da su stvari sa strane propisa kvalitetne. Mislim da to je jako važno kada govorimo o ovom, o ovom sektoru. Hvala vam, Miguel Bijegaš. Sorry, Mr. Tremoza e, Ispričavam se, prije ima riječ zastupnik Tremoza. Hvala vam. Dobro došla povjerenice Vestager i čestitam na dobro obavljenom poslu u prvoj godini rada. To nije bilo lako. Ja sam se bavio tržišnim natjecanjem u svom izvješću. Tu su surađivali i drugi kolege, imali su jako dobru suradnju. Imali smo manmane vezane uz energetski sektor. Kao što znate, Španjolska ima mnogo sunca, ali Njemačka proizvodi daleko više sunčeve energije nego što to čini Španjolska. I to je zato što naši državni propisi idu na ruku velikim e, tvrtkama i ta se pitanja mogu rješavati na razini Brisela i ja ću s tim u vezi podnijeti neke amandmane. Jednako je i sa zračnim prijevozom, tu imamo državnu potporu koja šteti drugim prijevoznika drugim prijevoznicima iz Europe, to izaziva zabrinutost. Potom revizorski sud i u nekim zemljama članicama i Španjolskoj utvrdio da postoje brojne zračne luke koje zapravo ne služe svrsi, a koje ipak dobivaju novac. Ja ću u tom smislu podnijeti amandmane jednako je za slučajem Google i želim reći dobro obavljen posao na ovom izvješću, jednako je sa Googlom i sa prigovorima. vis. na listopadu na vašem zaslušanju sam vas prepoznao vaše napore da razgovarate sa svim dionicima i da analizirate ovaj slučaj. Ovo nije evropski slučaj, kolega, zato što imamo brojne američke tvrtke koje djeluju u ovom području. Da, kako prigovori su tajni, oni su povjerljivi, neću od vas tražiti da širite povjerljive informacije, međutim nešto bi se trebalo poboljšati, a to je transparentnost postupka i transparentnost vremenskog okvira, naročito kada je riječ o demokratskoj instituciji kao što je naša. Trenutni, trenutni propisi idu na ruku tvrtkama kao što je Google, te nas zanima kada ćete iznijeti sljedeći službeni prigovor i pozabaviti se aspektima koje ste identificirali kao problematične. To je slučaj sa uslugama Google-a koji se bave pronalaženjem e, hotelskog smještaja. Možete li nam reći kada ćete riješiti taj slučaj? I u slučaju da komisija donese zabranu, Možete li nam reći također koji je vremenski okvir, već smo izgubili pet godina, ne možemo izgubiti još toliko godina. Biste li mi tu mogli u jednoj rečenici reći kada ćete iznijeti sljedeći prigovor Google vezano uz druga područja uz koje su, na kojima su utvrđeni problemi ili ćemo čekati ishod trenutnog slučaja protiv njih. mogu vam reći da nećemo čekati dovršetak ovog postupka, dakle ovog prigovora. Ono što činimo je da se osiguramo da imamo jak, jak argumentaciju. Zato još uvijek istražujemo. No, čitav niz pitanja koje su usko povezana sa ovim trenutnim prigovorom, zato što imamo pritužbe koja vele da se zbog dominantne e, pozicije, općenito pretraživanju, da Google daje prednost vlastitim uslugama na tržištu. Dakle, kako ste se rekli, to je hotelski smještaj, dakle, njegove karte, neka druga područja, to je uvijek ista logika, uvijek su iste pritužbe, to je svojvrsan e, mentalni sklop s kojim radimo kada je riječ o njihovim uslugama i ne možete sa jednim prigovorom obuhvatiti sve ove sektore, to tako ne funkcionira. Taj jedan prigovor vam daje korisne podatke kada radite nešto, kada poduzimate nešto vrlo slično. I s tim u vezi imamo vrlo važne e, istrage kada je riječ o e, reklamiranju. Tu imamo pritužbe teško je tu doći do točnih podataka. I zadnje što ću reći u vezi sa Googlom, to je ova istraga vezana uz sustav Android, ona je nedavno pokrenuta i bit će potrebno neko vrijeme, ali i službeno otvaranje istrage je signal da je to za nas visoki prioritet, zato što znači dosta za proizvođače, za one koji razvijaju sustav, za developere. Za njih je to dovoljan dokaz da se mi za to interesiramo i to je zasigurno jedan visokoprofilni slučaj. I tu se sad nadovezujem na raspravu o zračnim lukama. Kao što znate imamo posebne propise vezano uz to u Europi imamo jako puno zračnih luka. Čak više 60% Evropljena je udaljeno manje od dva sata od najbliže zračne luke. Dakle, to znači da imamo jako puno zračnih luta, luka. I za neke zračne luke to znači nesiguran e, poslovni model, odnosno nestabilan poslovan model. Ali mislim da se time možemo pozabaviti i u drugo vrijeme kako ne bismo predsjednika odbora sada previše stresirali ovim dugim odgovorom. Gospodin Vijegas ima riječ. Vrlo sam pažljivo slušao sve što ste rekli. Imam dvije točke koje su povezane sa reperkusijama u Portugalu i drugdje. Prvo, e, e, likvidacija Spirito Santo banke, e, gdje su službe za tržišno natjecanje rekle da je to je bilo u skladu sa pravilima tržišnog natjecanja. 5 e, e, e, milijardi eura je ušlo u fond za likvidaciju i sanaciju. Da li je to u skladu sa propisima jer znamo e, da je opće ušao novac u taj sanacijski fond. E, to je bila prevelika banka da propadne, too large to fail, e, to je istina. Mnogo je o tome govoreno u javnosti. Distribucija u lancu opskrbe hranom tu imamo ideju da ono što e, stvaramo, ova e, izuzeće, e, zajednička poljoprivredna politika daje prednost nekim velikim proizvođačima, ali to je izuzeće. Poljoprivredna proizvodnja je vrlo krut lanac tu imamo vrlo e, duge cikluse proizvodnje. E, I ono što u stvari ovdje imamo, imamo jedan sustav distribucije na koje se svi žale. E, svi i koji rade u prehrambenom sektoru E, imamo e, veliki dumping cijena, e, da li govorimo o mlijeku, mesu, to vidimo u svim granama proizvodnje. S obzirom na tu situaciju, s obzirom na broj pritužbi u ovom sektoru, što će komisija učiniti da bi taj sustav distribucije popravila? Hvala lijepa, naravno. E, rezolucija već je bila prije mene, prije mog e, mandata. Mi e, sada taj proces pažljivo pratimo. Troškovi sanacije i likvidacije to snosi portugalski financijski sustav u odluci o sanaciji i likvidaciji e, to je bila bogata banka. Ona se je, je trebala biti prodana kako bi opet došlo do konkurencije. E, prodaja je vrlo važna jer ako se pokaže da, da ne može povratiti neke od troškova, onda je situacija lošija. Stoga je cijena vrlo važna za ljude koji su tu nadležni. E, teško je ulaziti u više detalja, jer nemam više detalja. E, prodaja te banke je sada u tijeku. Kad se radi o poljoprivredi i e, sektor proizvodnje hrane, to je visoki prioritet u Europskoj uniji. Zajedno E, sa kolegom Filom e, Hoganom imamo javne e, konzultacije i dajemo nove smjernice kako bi proizvođači bili u boljoj poziciji pri prodaji sudjelovanju u lancu distribucije mi ćemo imati novi dokumenti, nove smjernice želimo poboljšati položaj proizvođača kako bismo imali uravnoteženiji pristup. Druga je stvar da pažljivo pratimo situaciju mm, e, ako vidimo neke kartele u recimo pakiranju hrane tu može doći do malog povišenja cijena za potrošača, ali ako ba, e, kupujete stotine tisuće e, paketa hrane, onda je to dodatni trošak i to značajan. Moramo uspostaviti e, bolju ravnotežu u lancu vrijednosti u poljoprivrednom sektoru i moramo gledati gdje postoje karteli e, kako bismo e, spriječili nepoštenu e, konkurenciju. Hvala lijepa. vrlo nam je drago što ste ovdje. Ja sam Mm, iz eh, eh, jugozapadne Engleske gdje je došlo do odluke Hinkley s kojom se ne slažem. Obnoviva industrija, naravno shvaćam da je eh, miks energetskih na energetskom sektoru stvar država članicama međutim e, e, sigurno nećemo uspjeti e, ispuniti ciljeve za smanjenje emisija CO2. Prošlog tjedna smo čuli da će se troškovi za sprečavanje klimatskih promjena prebacati na obnovivu energiju Imamo jedan e, e, izvještaj koji pokazuje da obnoviva e, energija stvara mnogo više radnih mjesta. Hingli, slučaj Hingli već vrlo neka, negativno djeluje na situaciju. Hinkli zauzima velik dio kapaciteta koji neće onda biti dostupni za obnovivu energiju općenito ono što bi ja eh, htjela pitati ako je vlada angažirana za jednu, vrstu energetike ili proizvodnje energije koja onda ide na uštrb drugih eh, vrsta proizvodnje energije onda to, postav, onda to postaje problemom Hvala lijepa, hvala lijepa. E, mislim da je vrlo teško da ja dadem točan odgovor na ovo što ste zapitali. Trebalo bi e, pogledati konkretne odluke koje su donesene. E, e plan poticaja se mijenja E, ako se e, e, vidi da je došlo do promjena na, na planu tržišnog natjecanja ili ne, to, je važno. Ono što mi želimo napraviti jeste da smanjimo na minimum državnu potporu što je više moguće. To, ja nisam bila tamo kad se odlučivalo o slučaju Hinkli. To je bio vrlo dugačak proces, on još traje. E, ne smije doći do prevelik pretjerene kompenzacije kako bi troškovi za porezne obveznike bili što manji. <clears throat> Sada ne mogu reći kako će to utjecati na budući razvoj energetskog sektora u e, Britaniji E, mislim da će doći do e, dubinskih promjena u potporama za obnovivu energiju. Onda će se vlada obratiti komisiji kako bi došlo do nove procjene kako će to funkcionirati. E, rasprava mora uzeti u obzir i to da ne samo da država članica može izabrati energetski miks već mora prihvatiti i promjene koje slijede iz tih odluka. A e, to, e, to znači da je to prava politika, to nije samo odluka o, o samom miksu, već i posljedicama u budućnosti e, kad se radi o raznolikom energetskom sustavu. Ali o tome ćemo još govoriti u kasnijoj fazi. Hvala. Marko ima riječ. Hvala vam predsjedavajući. Pozdrav povjerenici, imam jedno pitanje vezano uz moju zemlju i jedno općenito pitanje. E, talijanski bankarski sustav je izašao gotovo neoštećen iz, 2000, e, iz krize 2000 i devete, međutim tada počinju problemi za nas i čitav niz tvrtki je propao, stvorili smo ogroman dug u bankovnom sektoru, odnosno gubitke. To se još ubrzalo u zadnjih 4-5 e, godina. Znam da ste se nedavno susreli s našim ministrom financija Padoanom zato što se razmišlja o tome da se osnuje svojevrsni bad bank kako bi se nosili s ovim gubicima. I budući da su privatne banke već primili e, čitav niz, e, čitavu niz instrumenta pomoći. Oni su počeli dijeliti dakle, dividende i bonuse za menadžere. Htjela bih da poručite talijanskim poreznim obveznicima da će ovaj bad bank, da će to pasti na privatni sektor, a ne na njih. Upravo zato što govorite da će sekuritizacija biti transparentna i sigurna, to govori Dombrovski, i općenito komisija. Podaci koje mi imamo govore suprotno. I s obzirom da je veliki element distorzije sad trenutno u eurozoni, upravo Njemačka, ne znam da li to znate jer to niste e, naveli u svojim preporukama po zemljama, upravo ona stvara trgovinske viškove e, iznad pravila koji su propisana paketom šest mjera. Ja sam to pitao Moskovisija, postavio sam pismeno pitanje već treći put i čini mi se da on neće poduzeti korake protiv evo većinskog vlasnika kao što je Njemačka i upravo ona uzorkuje neravnoteže odnosno ima ovaj višak više od 6%. Zanima me što vi mislite, je li vrijeme da se poduzmu neke mjere? Hvala. Well, mi smo u uskom kontaktu e, sa talijanskim vlastima i sa gospodinom Paduanom, ministrom financija. Kad se radi o, tome da imamo bad banks, e, loše banke, to su, e, e, mi e, uzimamo zajmove koji, su, se ne mogu vratiti od banka i, i time i dajemo ih u stvarnu ekonomiju što daje poticaj za rast. Sada imamo i tehničke rasprave, to je sve dosta otvoreno. Kad se radi o o upravljanju tim lošim zajmovima, onda imamo razne mogućnosti. E, ne moramo nužno ući u potpore države. Ti se zajmovi mogu prodati dalje e, po e, možemo reći tržišnim cijenama i onda tu ne dolazi do državne potpore. Vrlo često zašto e, to radite, e, e, nemamo, često nemamo tržišta za te loše zajmove, pa onda moramo naći neku metodologiju koja vam omogućava da odredite cijenu koja se može prepoznati kao tržišna. To je jedna mogućnost, ima i drugih mogućnosti gdje više idemo na područje državne potpore, državne pomoći. Mm, to je, e, mm, e, to je specifičan talijanski slučaj, on je još u tijeku i ne mogu vam dati detalje. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Anemans ima riječ. Ja bih e, e, e, rado govorio o budućnosti za Europsku uniju. Eurofederalisti zlorabe politiku tržišnog natjecanja. Mi smo međutim za suradnju vlada na gospodarskom sektoru želimo imati unutarnje e, tržište za robe i usluge. Stoga i moramo imati kontrolu tržišnog natjecanja. Ali trebamo li zato stalno nove e, norme i nove agencije? E, time idemo dalje i odmićemo se od subsidijarnosti E, unutarnje tržište je vrlo dobra izlika da se sve usklađuje. E, imamo i e, kritike državnih potpora od strane Marijane Tyson, imamo i kartele, imamo oporozivanje duhana i mobilnih telefona. Ne idem sada u detalje E, htio bih e, sagledati cjelokupnu gospodarsku politiku. E, trebamo li jednu energetsku uniju? hoće li to dovesti do jednake situacije za sve potrošače? Ili porezna unija ili bankarska unija? Eh, ili eh, zahtjev dva eh, da imamo za sve jednake radne uvjete. Ova ideologija ide zaista jako daleko. Gdje ona prestaje? To je moje pitanje. E, jednostavno, stvar je jednostavna. Mi se svaki dan trudimo da E, obranimo ono što zovemo europske vrijednosti. Jednako postupanje, jednaki uvjeti za sve, za velike i male. I e, stoga smatram da je e, to važna misija za Europsku uniju. Evropska unija mora stvoriti nove nade za milijune evropljana koji možda e, su nezaposleni i ne mogu se brinuti za svoje obitelji. Naravno, i onda to e, sljedeće sekunde postaje jako tehnički. E, ono što moramo napraviti jeste da stvorimo jedinstveno digitalno tržište energetsku uniju i jedinstveno tržište kapitala kako bismo stvorili radna mjesta za one koji ih trebaju. I to će se učiniti na europskoj razini jer je to način na koji mi vidimo šanse za europske građane. Oni moraju moći ispuniti svoje snove. I tu mislim da imamo dobru ravnotežu i kad se radi i o europskoj razini. Moramo imati stvarnu europsku razinu ako želimo podržati ako se želimo održati u globalnom društvu i globalnom tržištu. Ja e, stoga zdušno radim svaki dan e, na toj europskoj razini, na super europskoj razini. Hvala lijepa. A sada idemo e, nakon e, klubova zastupnika idemo na druga pitanja i druge govornike. Mislim da malo kasnimo, sada moramo e, grupirati pitanja. Markus Ferber ima prvo pitanje. Hvala lijepa, biti ću kratak. Imam tri teme o kojima bih htio govoriti u okviru E, radne skupine e, pravo na tržišno natjecanju smo e, napravili studiju o digitalizaciji. Vi želite istražiti taj sektor. Tu, možete li nam reći kad će doći prvi rezultati? Drugo, govorimo o, o uniji kapitalnog tržišta E, kako to možemo bolje integrirati u Europi. Imamo e, e, tržišta telekomunikacija, energetike, zračnog prometa i tako dalje gdje moramo osigurati da se u državama članicama osigura pravedno tržišno natjecanje. E, mi sad, e, e, sada imamo poduzeća koju, koja su kandidati za preuzamenje jer nisu sposobni za konkurenciju konkurencija mora biti ne samo u, interesu potrošača, ona mora dati kapacitet da se nosite sa globalnim tržištem. E, e, i mi imamo digitalizirani svijet. Mm, e, sada smo kod Google već u petoj godini intervencija, tu se oni imaju dominirajuću poziciju na tržištu i to će i dalje trajati. Kako ćemo ubrziti taj postupak akcije protiv te dominacije Googla? Peter Simon ima riječ. Moje pitanje se nadovezuju na pitanja e, gospođe Ferere. E, e, tiču se e, tax rulings i pravo potpor, državne potpore. Vi imate smjernice, izradit ćete smjernice za, za tax rulings. To je malo prepolako po meni. Mi imamo E, mi e, smjernice vode do zakonodavstva. E, nadamo se da komisija sada ima sliku što je u tax rulingsima uskladivo sa europskim pravom, a što nije. Zašto ne idete na taj način i onda nadopunjujete smjernice slučaj po slučaj. Ako E, ako e, to ne učinite, onda će to trajati godinama i, e, i ista će situacija trajati godinama. Mm, automatska razmjena informacija je drugo pitanje. Od sindikata smo čuli, od sindikata E, oni su e, bili e, vrlo zahvalni za studiju o McDonald'su jer oni sami nisu u stanju da naprave takovu studiju u Europi. Imate li dovoljno osoblja da osigurate automatsku razmjenu informacija sa svojim vlastitim osobljem? kako bi oni mogli obrađivati e, informacije ili trebate više osoblja kako bi se uhvatili u koštac s tim problemom. Eva Paulova ima riječ. Thank you, Chair. Hvala, drago mi što vas vidim povjerenice ponovno ovdje. E, mene zanima koji je stav komisije što se tiče istrage o elektronskoj trgovini. Koliko koliko znam, komisija je poslala 50 stranica dugupitnik upitnik maloprodajnim prodavačima u Europi i pita ih koje su prepreke kada prodaju odjeću, software, elektroniku, kozmetiku online. I e, navodno tražite obvez dokaze o ugovornim i neugovornim ograničenjima za online prodaje na raznim platformama i to osobito preko granice. Dakle, pozdravljam vaš entuzijazam istražni u online svijetu jer zajedno s nekim kolegama razvoj e, mehanizma za rješavanje sporova je jedan od prioriteta kao i cijelog doma, kao i komisije. I u tom smislu drago nam je što vidimo da se nadovezujete na naš legislativni rad sa snažnim alatima za provedbu koji su vam na raspolaganju. Možete li nam dakle reći kakvo je stanje stvari sa ovom elektronskom e, istražnjom? trgovinom, dakle sa istragom, kada očekujete odgovore dionika i što su vam sljedeći koraci, što planirate napraviti, ako možete biti što konkretnije u tome, naravno. Zahvaljujem povjerenice. Prije svega hvala na komentarima o elektroničkoj trgovini Prve rezultate očekujemo u nadolazećoj godini. Kao što ste rekli, upitnici su vrlo dugi, neki su i duže od 50, nisu možda 100, ali blizu. I šaljemo ih mnogim poslovima i to je prilika da nam oni sami pomognu. Jer ja znam pod kakvim opterećenjem su ljudi kada prolaze kroz takav upitnik. Nije samo potreb, odvojite pet minuta da nam pomognete poboljšati uslugu. To je doista nešto što je važno i mi ćemo cijeniti da mali poslovi također temeljito odrade ovaj posao jer mi ćemo tako moći dobiti uvid u stvari, ono što nam treba. I to će biti važno jer moći ćemo razlikovati između prepreka koje su možda kulturološke, jezične ili slične i prepreka koje proizlaze iz ugovornih obveza, možda kurirskih isporuka, moje kolege također na tome rade, tako da se nadam da će to dati nam uvide u vaš budući rad istodobno. Kao što sam rekla, pretho preliminarne rezultate dobit ćemo e, do kraja godine, početkom sljedećeg. Ono što radimo na jedinstvenom digitalnom tržištu i naravno da pokušavamo integrirati tržišta. U određenim područjima e, tržište su vrlo nacionalne naravi i znate naravno da elektronička trgovina je snažna u Europi i malen broj europskih europljena može primjerice prekogranične pretplate imati na mobitelima, kompjuterima, televiziji. I to je jedna od stvari gospodin Heber smatram da je vrlo važna, kako proširiti ta tržišta, dobiti više pan-europskih mogućnosti za poslove jer nažalost nije od koristi ukoliko se poslovi e, spajaju unutar nacionalnog tržišta. To samo stvara manju konkurenciju umjesto da povećava nacionalno tržište. I to je osnovna zamisao jedinstvenog digitalnog tržišta, otvoriti paneuropsko tržište kako bi i poslovnjaci imali veće mogućnosti, veći pristup klijentima. I zbog toga je ta tržišna integracija važna i nadamo se da ćemo na tome uspjeti. Isto vrijedi za tržište kapitala. Iz prve ruke znam probleme uključene u stvaranje novih kapitalnih alata u nacionalnom tržištu. U Danskoj smo pokušali, ali nismo bili uspješni jer tržište je bilo premalo. Dakle, kako bi više kapitala došlo do poslovnih zajednica, moramo stvoriti te alate na europskoj razini. Sekuritizaciju, nove oblike obveznica, jer to je jedna od stvari koja se najmanje raspravlja, ali najveća prepreka rastu i radnim mjestima. Dakle, to da poslovi nemaju pristup kapitalu. I radimo što god možemo kako bismo ubrzali postupke. <clears throat> dakle, pokušavamo omogućiti bolji pristup dosjeima više alata za baratanje podataka na internoj razini kako bi naši postupci mogli biti što je brži moguće. Što se antitrasta tiče, to je teško jer ljudi sa kojim radimo, surađujemo, ne žele nužno surađivati s nama. <clears throat> Zbog toga je kad kada poprilično vremena potrebno za to, i tu naravno koristimo konkretne neke alate kako bismo dobili informacije koje trebamo, a to je važno i kada govorimo o poreznim e, mišljenjima. Potrebno je ubrzati stvari i na temelju pojedinih slučaja moći ćemo stvoriti opće smjernice, jer iz njih dobivamo temeljno znanje, da ako želimo na konceptualnoj razini raditi, moramo početi od e, regulative, možemo moramo vidjeti u kojem smjeru idemo, a kada dajemo smjernice, tada vidimo kako stvari funkcioniraju i na temelju toga kažemo da sljedeći smjernice nećete se ni približiti e, sivoj zoni. Ali kad radimo na pojedinačnim slučajevima, pokušavamo raditi sa državama članicama o kojima se radi i navesti ih da promijene zakonodavstvo, okolnosti koje su zapravo dovele do nekih prethodnih poreznih mišljenja. U Irskoj su uh, ukinuli sistem Double Iris, tako da se više u budućnosti tako stvari neće događati. U Luksemburgu su također promijenili način donošenja prethodnih poreznih mišljenja. Mnogo je transparentniji sada. I iako možda ne možemo dakle opće smjernice dati u kratkom vremenskom okviru, radimo sa državama članicama kako bismo omogućili promjenu. Jer inače ste u pravu, sve će se ponavljati i imat ćemo sve veći i veći broj slučajeva e, i nećemo moći doći do te potrebne promjene. Što se alata tiče, da, mislim da imamo alate na raspolaganju, ali uvijek radimo na tome da budemo ažurni jer mnogo podataka obrađujemo i pokušavamo što više osoblja e, dodijeliti upravo tome u skladu sa našim proračunom. <clears throat> Dakle, uvijek e, dobro dođe još osoblja, ali pokušavamo u potpunosti iskoristiti e, najbolje što možemo ljude koje imamo. Hvala, Alfred Sant. Zahvaljujem. E, upravljanje politikom konkurencije usredotočuje se na digitalno tržište kako bi se pobrinula da poštene transparentna pravila jednakih uvjeta za sve e, vrijede. Međutim, trebamo imati na umu i posebne tržišne segmente, a one su postali domena velikih multinacionalnih poduzeća. U međuvremenu pravila o državnim potporama su modernizirana i mora biti dovedena u sklad sa sve većom složenosti i među ovisnosti unutar Europe. No, države same ne mogu imati jednake uvjete za sve primjerice. Država koja ima industriju i razvoju <clears throat> lako će prikriti državnu pomoć e, nekim argumentima državne sigurnosti. A manje države koje nisu toliko e, intenzivno razvijene imaju manje mogućnosti. No to danas postaje već i problem za Europu i dijelovi Europe koji kasne zapravo nema instrumenta za poticanje novih aktivnosti. Ne mogu niti privlačiti strane investicije, a izravno ne mogu pristupati, koristiti državne investicije kako bi svoje vlastite poduzetnike promicali i pokušali stvoriti nova radna mjesta. Takve intervencije u većini slučajeva imala bi nikakav ili minimalan učinak na jedinstveno europsko tržište. Grdska križa je pokazala e, predsjedatelj moli govornika da završi. Državna potpora koja se primjenjuje svugdje može doprinijeti gospodarskoj divergenciji, ali veliki konglomerati mogu postati beznačajni u područjima koja nisu povezana sa metropolama. Dakle, da li bi bilo moguće provesti reviziju perifernih područja Europe i vidjeti koliko je moguća modernizacija, tu možemo uključiti zrakoplovna poduzeća i to bi se moglo napraviti kroz jednu reviziju, e, reviziju da vidimo kako funkcionira državna potpora u perifernim područjima, uzevši u obzir potrebu za konvergencijom i potrebu za borbom e, protiv gospodarstava razmjera i e, zahvaljujem na pažnji. Gospodin Švab. Hvala lijepa predsjedniče. Dvije točke bih ovdje e, postavio u pitanje. E, sektor inquiry u unutarnjem tržištu, to nije vrlo, e, to nije tako jednostavno. Da li ste ispitali pitanje da li kod ovih postupaka E, e, ne možemo li tu primijeniti članak 8 koji ovlašćuje Europsku uniju za određene mjere? To je težak postupak, ali u digitalnom kontekstu imamo postupak e, koji zahtjeva brz postupak i to govorim o članku 8 poslovnika E, e, e, državne potpore. Htio bih malo više politički odgovor. tu imamo pet ili deset vodećih firmi u svijetu koji su vrlo konkurentni na svjetskom tržištu. Dakle, države E, koje nisu unutar Europske unije omogućavaju e, tim poduzećima da rade. E, oni, mi ovdje riskiramo da će sve ključne tehnologije izaći iz Europe. Mislim da bi male specijalizirane tehnologije morale dobiti posebnu potporu od države. Tibor Cani. Sljedeći govornik. Hvala vam, mislim da je jasno da je socijalno govoreći tržišno natjecanje dobro ukoliko je regulirano, ukoliko je pošteno, ali tržišno natjecanje nije samo nešto što se događa između tradicionalnih poduzeća, poduzeća koja se bave istim područjima rada, već postoji konkurencija između novih industrija. I tu bih e, jedan sektor spomenuo, e, sektor gradskog transporta ili e, konkretno Iber. Koliko znam, velik broj država članica već je regulirala ili se bavi time da regulira takve usluge, no bojim se da ukoliko na početku samom dođemo eh, do različitog eh, zakonodavstva u različitim državama, u budućnosti ćemo si možda stvoriti problem. Dakle, moje pitanje je da li je komisija spremna dati neke preporuke, smjernice državama članicama o tome kako oporezivati ili regulirati eh, te takozvane nove industrije. Hvala vam. Izvolite, odgovorite. Što se tiče posljednjeg pitanja i toga možemo dati smjernice ali ne, rado ću ovo prenijeti svojim kolegama koji se bave transportom, pa bi se mogli time temeljitije pozabaviti. I ja vidim to da ne samo države, već i gradovi reguliraju način na koji Uber funkcionira. Postavljen nam je cijeli niz pitanja o tome. Trenutno zapravo ne znam da li smo ih još već e, uspjeli odgovoriti ili ne. Dakle, kako zapravo se treba postaviti prema Iberu, da li je to taksi usluga ili to neki oblik prijevoza transporta i ta pitanja moramo odgovoriti prije nego što damo smjernice ljudima o tome što bi bila odgovarajuća ravnoteža. S jedne strane želimo konkurenciju, a s druge strane legitimno je zatražiti od poduzeća da se pobrine da su putnici osigurani, da su vozači osposobljeni, da se bave radnim uvjetima i da se plaćaju porezi. I to mislim da je ono s čim se države članice bore upravo postizanju ravnoteže. No prenijet ću ovo svojom e, kolegi koji intenzivnije se bavi ovim pitanjem. Što se tiče e, privremenih mjera, e, možda ćete pomisliti da sam da donekle okljevam u bavljenju ovime, ali moramo to iz prve dobro napraviti. I to je jedan od razloga iz kojih donekle i okljevamo. Neke države članice koriste e, privremene mjere intenzivnije, ali to je možda zbog činjenice e, što slučajevi s kojima se bave, primjerice ako je to prehrambeni sektor, su mnogo jednostavniji očiti. Ako imamo neki slučaj antitrasta ili kartela, e, ja bih rekla da složenost sa pritužbama koje dolaze iz različitih aspekata, s različitih strana i konkretne situacije na tržištu ili poduzeće e, o kojem se radi, ta situacija katkada vrlo otežava sigurno donošenje odluke e, u kojem nećemo u nezgodnu položaj staviti poduzeće. Dakle, što se tiče privremenih mjera, mislim da tu moramo biti vrlo oprezni, ali to nije izgovor da na umu imamo brzinu. Kako raditi što je brže moguće? I tako isto moramo prioritizirati i rad naših resursa. Jedno od pitanja koje je već postavljeno, e, daj mi priliku da ovaj mali pamflet pokažem i nadam se da ćete eh, baciti pogled na to jer ovdje kaže da europski građani imaju iskustvo nedostatka eh, tržišnog natjecanja i kažu da je to energetika, financiranje, prehrambeni proizvodi, poljoprivreda i to lijepo održava naše prioritete. Dakle, europski potrošači imaju osjećaj kako tržište funkcionira i određivanje prioriteta je tu jedan od najvažnijih alata da postignemo tu brzinu djelovanja koju bismo voljeli imati. Što se tiče državnih potpora, došlo do modernizacije državne potpore tijekom prethodnog mandata. Ono što je meni vrlo važno je da sada to profunkcionira. Jedno od važnih pitanja je da to punomoćuje države članice da više učine same, unutar istih pravila naravno, ali da više učine same. Umjesto da moraju obavještavati komisiju o tome i da se ide naprijed natrag. Dakle, unutar uredbe o načelnom izuzeću, one neke stvari mogu same učiniti pod dva uvjeta. Jedna je, trans, jedna je transparentnost, moraju svojim građanima reći što rade, kako trože novac poreznih obveznika, a druga stvar je da procjenjuju da li to funkcionira. Mi kao političari sigurno imamo iskustva s tim gdje je bilo važno neku mjeru donijeti, a zatim i na drugim vladama da vide kako to funkcionira. A sada se mora procijeniti nešto istodobno kada se i osmišljava i tako se dobiva mnogo usredotočeniji pristup e, na ono koji programi mogu funkcionirati i dati željene rezultate. I tu mislim da možemo imati stvoriti poštenije uvjete za sve. Također određujemo prioritete kako bismo iskoristili vrijeme na sastancima na visokoj razini sa svim državama članicama kako bismo se pobrinuli da odgovarajuća primjena pravila državne potpori bude na umu u svim državama članicama. I ima smisla okupiti ljude da se razmijene stajališta, iskustva, jer kad kada jedna država članica oblikovala neki program koji super funkcionira i ako ga se ne može i kopirati može biti veliko nadahnuće za druge države članice umjesto da moraju počinjati od nula. Tu dakle mislim da možemo omogućiti jedinstvenu uh, situaciju za sve što se tiče korištenja državnih potpora. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Hvala povjerenici Vesta ovoj razmjeni stajališta. Sad ćemo započeti s radom na izvješću i radujemo se idućim sastancima s vama. Kako bismo rekli svoje mišljenje o, o vašem radnom programu. Hvala vam.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 Evo, vratimo se svom dnevnom redu. Ja ću to učiniti izuzetno brzo. Koordinatori su održali svoj sastanak i izrazili svoju potporu odboru koji se potom treba ponovno izraziti i reći koordinatorima koje odluke donio. stvaranje novog političkog kluba, dakle ENF, kvota bodova koja je dana e, neovisnim zastupnicima, to je podijeljena dakle i e, između njih i ENF-u, tu smo dobili novu konfiguraciju Klub nf će e, zamijeniti e, neovisne zastupnike u prvom krugu razgovora, dakle na saslušanjima i tako dalje. A vrijeme za neovisne zastupnike će se dodati catch the eye. Iz istog razloga članovi nf će zamijeniti neovisne u radnoj skupini o bankovnoj uniji da kako pratit će, odnosno sudjelovati će na sastancima koordinatora. Koordinatori su osim toga odložili da pozovu Marka Kanija iz Engleske banke i prvog glavnog čovjeka sm kako bi rekao nekoliko riječi članovima odbora o novim mehanizmima. Datum sastanka će biti određen u budućnosti. Potom imenovanja virtualne valute SM financiranje malih i srednjih e, tvrtki, te mišljenje o raznim trgovinskim sporazumima. Pozvat ćemo dakle stručnjake da nam se obrate 2016. To je u skladu sa propisima paketa 2 i 6 mjera, dakle prioriteti Grčka, Hrvatska, Irska, Složeni, složili smo se da organiziramo javnu raspravu po mogućnosti u rujnu sa Klausom Regligom iz ESM-a. i Gižeronom Dijsenblumom, ponovno izabranim čelnikom Euroskupine. Tu ćemo razmijeniti mišljenja na političkoj razini, na razini osoblja. Tu ćemo organizirati rad, radionice. Također je odlučeno poslati odgovor e, odboru za predstavke u nizu sa, u vezi sa nizom e, predstavki vezani uz naše područje djelovanja. Također uputit ćemo pismo CCC-u kada je riječ o e, broju godišnjih izvješća koje možemo izraditi, tu je godišnje izvješće o porezima te o bankovnoj uniji, potom trijalozi, konačni trijalog o posredovanju, osiguranju. Postignuto je, dakle, postignut je politički sporazum o svim pitanjima. Dobro, šetak e, dosija o porezima također približava se kraju, onda u skladu sa pravilom 73 održat ćemo još jedan sastanak početkom rujna, čestitam izvjestitelju smjernice, odnosno mjerila, tome smo jučer e, raspravljali, uključujući područje primjene, izuzeća, dakle pravila proporcionalnosti i tako dalje, postignuti određeni napredak, međutim i dalje postoje razlike i Parlament će izraditi novi prijedlog kompromisa. To su dakle bile moje najave. Hvala vam. Idemo dalje na ponovno savjetovanje odbora nakon uspješnog dovršetka trijaloga o transakcijama, odnosno financiranja vrijednosnih papira. Čestitam izvjestitelju Renatu Soru. Ovo je prvi propis o bankarstvu u sjeni, zato je on važan. Nadamo se da će slijediti novi propisi. Renato, možemo glasovati ili ako želiš možeš e, nešto dodati, to je jako kratko. Ne, hvala predsjedavajuću, samo želim zahvaliti svima na velikoj pomoći tijekom čitavog postupka. Hvala klubu, hvala drugim izvjestiteljima i sjeni i tebi na velikoj pomoći tijekom zadnjeg trijaloga. A Thank you, Renato. Now we have to vote. Test, no, let's make a test shortly. Testiramo sustav prije glasovanja. Otvaram glasovanje. Okay. Who does not have voting card could show hands. Tko nema glasačku karticu, neka se javi. Dobro, Fernandez, zatvaram glasovanje, odnosno test. Dakle, sada glasujemo o izvješću transakcije financiranja vrednostnih papira, kao što je dogovoreno u trijalogu, otvaram glasovanje. Jedan glas je Cera Viška. U redu je, zatvoren glasovanje. 46 za, 5 suzdržani, plus 1, dakle 47 za izvješće. Čestitamo izvjestitelju. Is adopted. Dokument je usvojen. I e sada sljedeća točka dnevnog reda. Izvanredna rasprava o grčkoj krizi. Važnost nedavnih e, događaja pregovora između Grčke i europskih institucija zaslužuje sudjelovanje, odnosno aktivnu ulogu ovog odbora. I zato smo održali izvanredni sastanak koordinatora utorak ujutro jednoglasno smo odlučili u potpunosti provesti propise iz paketa dvaju mjera koja ovom odboru daju ulogu kada u pregovaranju novih e, programa. A s druge strane održali smo održati ovaj sastanak i to nastavno na uspješnu raspravu tijekom plenarnog zasjedanja. Mislimo da je potrebna javna rasprava i da ona može biti korisna. Prema propisima paketu dvaju mjera, članak 71, održali smo in kamera sastanak predsjedništva, dakle, tu su bili koordinatori, te e, povjerenik Moskovici, to je u skladu sa propisom koji veli da priprema programa pomoći i njegova provedba traže da se o tome informira biro odbora odbor. Pozdravljamo i činjenicu što se Moskovisi složio s činjenicom da bismo to htjeli, e, da bismo to htjeli dobiti da u svim fazama postupka. Podsjetili smo i komisiju da ove propisi iz paketa dvaju mjera daju novi zakonodavni okvir, ne samo odgovornost i izvještavanje, već i provedbu dakle programa prilagodbe. Tu imamo neke sigurnosne klauzule po kojima parlament može izraziti svoje mišljenje kada je riječ o provedbi. Komisija je izrazila svoju potporu kada je riječ o ovom novom zakonodavnom okviru. Prije nego što e, započnemo raspravu, želim ukratko iznijeti neke komentare koji su povezani o tome što, s tim što ja mislim da bi odbor Ekon trebao učiniti kada je riječ o izražavanju njegovog mišljenja. Ono što se dogodilo može poslužiti kao svojevrsna lekcija. Osobno smatram da je pozitivna činjenica što se u teškim okolnostima ipak postigao sporazum. Taj sporazum može očuvati integritet eurozone. Također smatram značajnim što se pronašao i dodatan izvor sredstava koji će se koristiti za poduzimanje idućih koraka. To su ta sredstva na raspolaganju, kao raspolaganju kao konkretan znak solidarnosti prema Grčkoj. Također je zanimljiva činjenica da su se zaključci Eurosamita koncentrirali i ka restrukturiranju duga bih vas eh, htio podsjetiti da osim dodataka koji nas nalaze u zaključcima Eurosamita, da je u temeljima sporazuma dakle, slaganje između eh, vlade i grčke vlade i institucija, što smatram da se zbilja mora uzeti u obzir tu smo uzeli u obzir brojne primjedbe grčke strane i da je održivi fiskalni pakt puno stabilniji i da se tu odvajamo od prethodnih programa pomoći, uključujući kada je riječ dobro upravljanje, administracija, prikupljanje poreza. Ne slaže sam su oni koji vele da je program jednak prethodnima. Dakako vidjeli smo i mm, smanjenje međusobnog povjerenja tijekom pregovore. To je dovelo do teškoća prilikom dovršetka pregovora. To je unijelo i nove elemente u sporazum. Neki od tih elemenata su srećom izgubljeni, neki od nas su tvrdili da bi bilo čak i nezakonito u tekstu vrstiti mogućnost Grexita. Čak je negativno to da se ta mogućnost, da se to mogućnošću, da se ona ispominjala i mislim da ne takva odredba ne bi, da se ne bi trebalo naći niti u jednoj vrsti usvojenog teksta. Po meni je situacija poboljšana kada je riječ o fondovima, a istovremeno vidimo veliku uvjetovanost, dakle nadzor provedbe sporazuma. Po meni to je jedan od dva elemenata koji moraju odražavati našu zajedničku odgovornost. Činjenica da se traže od ovog odbora i parlamenta da imaju e, pojačanu ulogu u, kada je riječ o demokratskoj odgovornosti u sklopu ovog novog modela stroge uvjetovanosti, mislim da moramo tražiti od parlamenta da bude jače uključen, dakle, i u nadzor i u definiciju i u provedbu ovog novog režima uvjetovanosti kao što to stoji u tekstu zaključka Eurosamita. Memorandum understanding that this still has to be negotiated Pravi memorandum o razumijevanju mora se tek ispregovarati, ali ovaj tekst zaključka jasno govori koja je naša uloga. I za kraj, cijeli, svi ovi događaji nam govore koliko je neučinkovita međuinstitucionalna metoda, ESM nije institucija, on koristi nacionalni novac kojim raspolažu nacionalni parlamenti, to traži jednoglasnost i ove debate na razini pojedinačnih zemalja članica dok e, metoda zajednice naglašava europsku dimenziju i želi prije doći do kompromisa. Mislim da je zato pitanje hoće li ESM ostati e, međuvladin instrument ili će doći na razinu evropskog donošenja odluka. To se sve nalazi u izvješću Beres i u izvješću petorice predsjednika. To je važno pitanje zato što evropski zahtjevi traže evropske politike. Ukoliko koristimo nacionalne politike za evropska pitanja, tada dolazimo do negativnog ishoda i manjinsko stajalište pojedinih parlamenta ide na uštrb drugih i tada je teško doći do kompromisa. Mislim da je to važan element koji trebamo uzeti u obzir i zato mislim da kao odbor, kao i uvijek, trebamo podržati korištenje metode zajednica i u ovom području. Hvala vam. I sada započinjemo s raspravom. Imamo četiri minute za četrnaest govornika, a tada ćemo imati dakle postupak catch dia i već smo to imam, primili neka imena. Prvi e, zastupnik ima riječ je gospodin Kristos. Hvala vam. Hvala vam, grčka kriza mislim da je ušla u jednu novu fazu. Možemo pretpostaviti da e, uspješan ishod samita eurozone da je stao na kraj grčkoj krizi. Izbjegli smo kolaps grčkog gospodarstva i Grexit, ali morat ćemo pričekati do listopada, odnosno studenog, kako bismo dobili e, konačan ishod ovog trenutnog Scenarije Unatoč ono ideološkim razlikama moramo surađivati kako bismo spasili situaciju, kako bismo spasili samu Grčku. I prvi izazovi s kojima se suočavamo su pogoršanje gospodarske situacije u Grčkoj. Prije šest mjeseci imali smo ekonomiju koja se počela koja se počela oporavljati, imali smo viškove, a sad imamo gospodarsku situaciju koja je u dubokoj recesiji i prema neovisnim stručnjacima BDP će se smanjiti za 3 do 5% u 2015. godini. Također, imamo velik proračunski deficit za koji nitko ne zna koliki će biti, ali s tim ćemo se moramo nositi. I dakle, ovo početna, e, početna točka je, ja, polazniša točka je jako loša. Naštetili smo, da, da bivši ministar financija u grčkom gospodarstvu. Drugi problem s kojim ćemo se morati suočiti je činjenica da nova vlada ne prihvaća dakle, vlasništvo nad ovim e, programom. Jednako su činili druge vlast vlade i to pokazuje razliku između Grčke koja ne uspjeva provesti ovaj program biti uspješna, po tome se razlikuje recimo od Irske. Dakle, vlada ne prihvaća vlasništvo nad, autorstvo nad ovim programom i to pokazuje ideološki antagonizam. I sama vlada e, veli da je ovaj ishod Eurosamita neka vrsta ucjene Grčkoj, da je rezultat e, svojevrsno državnog udara protiv demokratski izabrane vlasti u Grčkoj i da, to ne, da se tu ne reflektira želja grčkog naroda iskazana na posljednjem referendumu. Da se tu radi utjecaju neoliberalnih snaga. tu naše grčke kolege s ljevice treba početi komunicirati sa Europom. Eh, Vidimo velik eh, tešku situaciju na terenu, ako se radi o 85 milijardi pomoći koje će Grčka dobiti tijekom iduće tri godine, oni istovremeno traže dodatna sredstva i mislim da to nije dobar eh, pristup. Želim reći da nam nedostaju sveobuhvatne gospodarske politike, nove mjere žele stabilizirati grčko gospodarstvo, ali ne idu u smjeru razvoja gospodarstva, a to nam je potrebno. I u Grčkoj se uporno penalizira proizvodni privatni sektor kako bi se izbjegle strukturalne promjene u državnom sektoru. To se mora promijeniti, ali to je teško sa ljevicom na vlasti. Oni bi trebali promijeniti situaciju, inače će morati prigovarati o jednakim stvarima i kroz neko vrijeme. Veliki problem Grčka je velika državna administracija, državni sektor u kojem se gubi novac, te mirovinski sustav koji stoji više od 14% BDP-a, to je svojevrsni europski rekord i dobiva više od 50% e, rashoda iz državnog proračuna. Pa, zastupniče, morate se držati vremena od četiri minute, veli predsjedavajući. Molim vas, zaključite. Na mailove sam vam poslao analizu. Ispričavam se što se ne držim vremena. I konačno imat ćemo problem sa političkom nestabilnošću, kao što znate. 39 zastupnika eh, u vladajućoj koaliciji nije glasovalo za ove mjere, ali naša stranka i neke druge proeuropske stranke su željele popuniti ovu prazninu i dakle tu imamo taj element političke nestabilnosti. Dakle, velika je mogućnost da Siriza i stranke na vlasti, da će se razići, nadam se da do toga ipak neće doći i možda nas čekaju novi izbori. istovremeno državna birokracija ima problema sa primjenama i govornik je prekinut od strane predsjednika. Hvala vam kolega veli predsjedavajući. Marija Joao Rodriguez, izvolite. Hvala predsjedniče. Prošlog ponedjeljka Europa je mogla izbjeći, izbjegla Grexit ali moramo e, spoznati da sporazum koji je postignut e, nije pravičan i održiv sporazum. To i se razlikuje od tipičnog, e, tipične trojke 1. Imamo velike razlike, ali sporazum kako sada stoji neće dati pravedne rješenja, pravedna rješenja koja Grčka zaslužuje Razlog tome jeste e, e, e, metoda političkih pregovora koji su korišteni. Mi smo bili mnogo bliže pravičnom i održivom sporazumu, a onda je to propalo jer je se najednom počela koristiti pogrešna politička metoda E, razlika između e, subote i nedelje e, metoda zajednice je odbačena i došlo je do političke metode. Komisija je imala sekundarnu ulogu, a ni parlament nije igrao ulogu koju zaslužuje. zaslužuje. Sada imamo sporazum koji se razlikuje od tipičnog e, sporazuma trojke. I treba ga poboljšati i to u kritičnim točkama. U prvom redu e, fiskalna konsolidacija. Naravno trebamo imati uravnotež, e, uravnotežene državne financije, mm, ali fiskalna konsolidacija E, nikada ne, smije ići na uštrb rasta i oporavka koji zaista trebamo u Grčkoj. Da, e, drugo, Grčka treba duboke reforme, ali ne možemo e, griješiti kad govorimo o prioritetima u reforma. Prvi prioritet je izgradnja, učinkovita javna uprava, učinkovito prikupljanje poreza a, a ne e, prioriteti poput liberalizacije tržišta rada ili bilo što drugo. Kad se radi o mirovinama, da, trebamo reformirati mir, mirovinski sustav, o, to mora biti održivije, ali moramo također e, paziti da ne e, režemo mirovine siromašnih obitelji kojima je to posljednja mreža za spasavanje od e, bijede. Moramo biti vrlo precizni kad se govori o reformama koje su potrebne. Imamo nešto što novo, to je privatizacijski fond gdje moramo izbjeći jasne greške. E, imamo nerealističan nerealističnu e, evaluaciju imovine koja postoji. Nerealistično je da možemo računati na 50 milijardi imovine. E, taj fond e, se mora pretvoriti u investicijski fond koji će koristiti grčkom gospodarstvu. Tu trebamo još mnogo poraditi da bi to tako bilo e, koliko je stručnosti potrebno kako bismo zaključili da e, e, teret duga u Grčkoj nije održiv i da trebamo mnogo pametniju strategiju kako bismo taj teret smanjili. Trebamo izbjeći nominalne herkatove mm, to treba učiniti. I na kraju trebamo eh, hitnu ulogu za eh, zajam premošćivanja. Eh, prijedlog koje je dala Europska komisija za korištenje Europskog Evropskog mehanizma za stabilnost, to je dobar prijedlog. To znači da se vraćamo na metodu zajednice. Stoga bih željela završiti sa sljedećim. Rješenje je e, sigurno metoda zajednice. Europski parlament mora imati mnogo više vlasništva kao i komisija da bismo došli do pravednog rješenja. E, I moramo imati europski e, mehanizam stabilnosti kako bismo išli u pravom smjeru. Hvala. Notis Marijas ima riječi. E, e, odluka vođa europodručja za grčki problem je bila osuđena na propast zbog e, jakih fiskalnih prilagođavanja koji su doveli do više siromaštva u zemlji to je dovelo do toga da 40% grčkog stanovništva živi ispod praga siromaštva. E, e, pri, pitanje primarnog viška je bilo nerealistično. Mm, to je članak 13 e, Europskog mehanizma za stabilnost Unatoč tome e, e, što je to žrtvovano, e, donesene su vrlo loše mjere i euro područje poslalo poruku svim narodima Europe da ne budu hrabri i da se ne pobune protiv njih. Javni dug od 170% je sada došao na 180% BDP e, do, mm, i doći će do 200% prema OECD-u. To nije održivo, to mm, jednostavno se ne, ne može podnijeti. Trojka je podbacila, nije uspjela. Od 53 milijardi eura koje su bile potrebne, 27 e, će e, biti potrebne da plate obveznice e, na sekundarnom tržištu sa a 40% izdavačkih kapaciteta mm, a ostatak će ići na otplaćivanje duga Trojka je također e, se htjela, je htjela e, u svoje šake uzeti e, grčku imovinu. 20% toga će se morati koristiti za rekapitalizaciju banaka. Nadajmo se stoga da, da će ta rekapitalizacija funkcionirati za banke i da se one neće zatvoriti. Sada imamo pitanje i privatizacije e, regionalnih zračnih luka. E, to je, će preuzeti njemačka kompanija Fraport, e, isto tako luka u Solunu. Mm, trojka želi preuzeti grčki suverenitet na taj način. Argumenti ala Šojble su um, uh, zdrmali uh, uh, same temelje područja. Mi, mi dijelimo euro područje u zajmodavce i zajmoprimce. E, e, tu jaki nastupaju protiv slabih. Imamo 35 milijardi eura koje e, Grčka ona, koje Grčka mora dobiti, ona na to ima pravo. Da li je to Europska unija koju želimo? Da li e, Njemačka može biti odgovorna za e, nametanje novog memoranduma o Grčkoj koji sadrži takove restriktivne mjere? Nema otpisa duga a Grčka sve mora predati trojki. Hora. Hvala lijepa. Hvala. Htjela bih govoriti na holandskom ovaj puta. Predsjedatelju, ako uzmete e, dugoročni pogled na stvari, ako e, e, u sporazumu e, ljudi moraju biti zadovoljni, ali u ovom slučaju to uopće nije točno. Upravo obratno stoji. Nitko nije zadovoljan sporazumom, svi su još duboko zabrinuti oko onoga što će se u budućnosti događati s Grčkom. Nema povjerenja, povjerenje je nestalo jer smo imali toliko sastanaka na vrhu posljednjih nekoliko godina, toliko sporazuma, toliko rasprava o, o novim bailoutovima, e, novoj pomoći, e, tolike misije trojke. Kada sam predsjedala mm, e, mm, odbora za financije u Nizozemskoj, E, imali smo užasno puno posla sa Grčkom. Taj problem još uvijek nije nestao. Pregovori će se na, morati nastaviti u e, sljedećih nekoliko mjeseci. Rezultat tih pregovora ne znamo. E, nadamo se da će pregovarači moći stvoriti pravu klimu pregovora i da će imati prave informacije. Kao što ste već rekli predsjedniče, Moramo jače e, naglasiti uvjetovanost e, na nadzor banaka kako bismo imali bolji pregled situacije. Ja znam iz vlastita iskustva da čim e, imate malo prostora za disanje, onda će se opet sve vratiti na staro. Ali to si Grčka ni mi ne može priuštiti. E, reforme su potrebne. E, e, Grčka će morati pojačati svoje napore ako želi biti igrač u globalnom gospodarstvu. Tržište rada se mora reformirati, mirovinski sustav i tako dalje. Dijelim zabrinutost koju su mnogi evropljani izrazili. E, dijelim te brige koje čujem ovdje. E, vlade, vlada koja e, sama kaže da provodi reforme protiv svoje volje. Kako će ih ona provesti u takovoj atmosferi? Bivše vlade koje su bile mnoge mnogo zdušnije u tim naporima i one nisu uspjele. Međutim, reforme se moraju provesti pregovarači e, će morati vršiti veliki pritisak u sljedećih nekoliko mjeseci. Pregovaračke vještine će također biti jako potrebne. Hvala lijepa. E, Dimitris Papadomoulos ima. Hvala lijepa, predsjedniče, e, dame i gospodo, kolege i kolegice. Budimo iskreni ovdje E, problemi kroz koje prolazi Grčka e, i grčki narod to je e, rezultat dvostrukog neuspjeha, neuspjeha od strane Grčke, a što je rezultat niza vlada tijekom desetljeća, nova demokracija, pasok i tako dalje. Oni su odgovorni za stvaranje deficita, manjka i duga E, bogataši nisu plaćali poreze, siromasi jesu. I to je dovoli do e, oštrih e, mjera štednje, do nezaposlenosti i ogromnog duga. To je nepravedno iz ideoloških razloga. Ne možemo dalje tolerirati teret koji su nametnule vlade svojim radom tijekom 40 godina. O, ovaj program koji sada imamo e, e, e, grčka je vlada protiv njega ali ona će ga provoditi I, iako su mnoge mjere kaznene mjere one su ih prihvatili moramo je se pogledati u ogledalo da li je europski parlament igrao ulogu u pregovorima nije igrao nikakvu ulogu da li je komisija igrala značajnu ulogu? Ne, ona je bila u pozadini. Njemačka vlada i njeni saveznici su bili glavni eh, igrači sa vrlo kaznenom logikom. Eh, eh, zaboravite što se dogodilo u Versaju nakon drugog svjetskog rata njemački narod se okoristio tim pregovorima i to je dovelo do njemačkog čuda. A što je s Grcima? I čak danas Šojble inzistira na Grexitu. Ako zaista želite e, Grčkoj i grčkom narodu dobro, onda Grexit treba brisati iz našeg riječnika jer e, kao što smo čuli e, međuvladina metoda se koristila a ne metoda zajednice parlament je izostao iz, e, sa scene MMF kaže da da dug nije održiv on će dospjeti do 200% BDP-a da li će Europski parlament tražiti rješenje situacije restrukturiranje duga koje neće e, nužno e, koštati e, toliko novca neće toliko biti toliki teret za porezne obveznike u Europi. Europski parlament mora pratiti i provoditi taj program. Mi još nemamo sporazum, nemamo zajam e, za premošćivanje. Njemačke novine e, e, već tiskaju provokativne izjave i podrivaju ono što je do sada postignuto. Sa ovom vladom u Njemačkoj E, došlo je do e, diplomatskog neuspjeha, neuspjeh koji će uništiti Grčku. E, željeli mi to ili ne, jedini demokratski način naprijed, jedini način za demokraciju i stabilnost jeste vlada Sirize i Cipras kao premijer. Mi ćemo napraviti ono što treba. Riješit ćemo se oligarhija i klijentelizma kako bi naša e, zemlja bila dostojan e, i zaslužan član Europske unije. Jer je e, došao trenutak za to. Hvala. Er, Ernest Urtasun ima riječ. Govorit ću španjolski. Mislim da je e, nedelja bila crna nedelja za Europsku uniju. E, bio je to crni dan e, u smislu prijedloga i pokušaja. I to ovaj parlament treba odbaciti. Pravični pregovori između Grčke i institucija nisu bili mogući nakon referenduma jer je e, visio damoklov mač Grexita. E, moramo se zapitati e, koji su članci sporazuma o funkcioniranju Europske unije su korišteni E, e, dali smo likvidnost e, ciparskim bankama. Evropska se unija opravdala rekavši da to nije bailout. A te banke na Cipru nisu imale dosta imovine, dosta jamstva. Imovina je bila napuhnuta kako bi se dala ta injekcija likvidnosti mi smo e, Grčku politički kaznili. E, Slovačko ministarstvo financija je reklo da je to rezultat grčkog proljeća. E, to nam je darovao slovački ministar financija. Mislim da je to neprihvatljivo, da je to jako značajno kad gledate ove pregovore. Ako gledate što se traži od Grčke, je li to održavo? održivo. Mi tražimo racionalni ekonomski program. E, e, BDP će sada još dalje pasti za 2 ili 3%. Ako pogledate porezne ciljeve e, koji mora donijeti do primarnog viška u proračunu, a pogledate MMF, oni kažu da će BDP pasti za 6%. Kakva je logika iza toga? Ovo je e, e, e, gospodarstvena politika na, bazirana na načelima kamikaza. Reforme koje predlažu institucije uvijek pogađaju najranjiviji dio stanovništva. ove, ovi male potpore koje se daju umirovljenicima i te potpore će nestati. E, e zašto ne tražimo da se porezni sustav e, mijenja, da se e, suzbija korupcija? Ne, to ne. Udara se po malim umirovljenicima. E, e, e, sada tražimo da se u 48 sati primjene reforme koje Grčka nije primijenila 40 godina. Ovo što trojka najmeće je potpuno neprihvatljivo. Mi moramo odbiti da jedna država traži isključenje druge države iz Europske unije. Jedna država prijeti drugoj državi članici izbacivanjem iz Unije. E, e, mi trebamo to oštro e, iskritizirati i odbiti. Europski parlament mora reći da je to neprihvatljivo. I ja bih htio da Europski parlament bude mnogo borbeniji i da moramo dići svoj glas mnogo jače i glasnije. Hvala. Actually, if I correctly understand the e Hvala, ako dobro razumijem, e, od ožujka 2016. dolazi do aktivnosti na mirovinama što se može zamijeniti sa minimalnim prosječnim prihodom iz siječnja 2016. što možemo reći da je jedno od pozitivnih postignuća grčke vlade. No, e, gospodin Arnold, ima riječ. Hvala vam. Ova cijela rasprava donikle vam podsjeća na jedno objašnjenje kvantne mehanike e, jednakim rečnikom. E, priča je tako da je e, mačka stavljena u kutiju sa otrovom i dok ne otvorite kutiju nećete znati da li je mačka mrtva ili živa. Dakle, zamisao iza te kvantne mehanike bila je da možete reći da tek kada otvorite kutiju Eh, da do tog trenutka mačka će istodobno biti i mrtva i živa. I dakle, osim okrutnosti prema toj hipotetskoj mački, meni se čini da je ovakav isti stav zauzet prema Grčkoj. Komisija, vijeće ministara proveli su godine govoreći svima koje je to zanimalo da je za sve kriva Grčka. Da previše troše, da pogrešno upravlja gospodarstvom, da svašta i sinoć su najdrakonski paket zamisliv e, ponudili protiv demokratske volje i pristanka Grka upravo na toj osnovi. A danas imamo prijedlog da upotrebimo članak 122 ugovora funkcioniranja Europske unije kojim se kaže da države članice van eurozone, primjerice Velika Britanija, moraju doprinijeti ovom novom e, bailout mehanizmu. I naravno to je moguće samo zakonito ako se uzrokuje, ako je došlo do toga zbog nekih okolnosti van grčke kontrole. Dakle, oni istodobno žele da to bude grčka krivnja, ali da krivnja nije grčka, da pošalju račun i u Tenu i u Brisel i u London. No, ovo nije hipotetski problem, poput naše mačke u kutiji. Ovo je svakodnevna stvarnost ljudi na ulicama Tene. Na ulicama Soluna, koje sam imao privilegiju posjetiti prošle godine. Taj grad će proći gore od drugih, jer ovise o svojim lukama. I mislim da to vidimo i na reakciji ljudi na ulici u tom velikom gradu. Grčka prolazi kroz nezamislivu situaciju u modernoj zapadnoj demokraciji. Žrtvovalo ih se na oltaru eura. S jedne strane, komisija je u potpunosti u pravu kada kaže da je situacija van kontrole Grčke. Grčka je eurozoni i ne može se odvojiti od vrijednosti valute, kamatnih stopa, niti odbiti platiti svoje vlastite dugove. MMF tvrdi da će grčki dug doseći 200% BDP-a i to nije ni čudo jer ovaj dogovor o bailoutu će grčki BDP još više srušiti košta će radnih mjesta i dok polako snižavamo BDP Grčke, dug usporedbi s time sve će više rasti. MMF dakle ne tvrdi samo da je dug neodrživ, već tvrde da je izuzetno neodrživ. Grčka je u prošlosti griješila, to je točno, no sada nema niti šanse za plaćanje svojih dugova. Dakle, grčki narod je na ulicama, imamo prosvjede, imamo štrajkove, imamo očajan narod no, brutalnost eurozone koja se očajnički pokušava zaštititi pod svaku cijenu nije time dodirnuta. Možda kutija koju upravo otvaramo neće biti kutija s ovom mačkom, već Pandorina kutija. Moram reći europskim institucijama da su početni situacija da je bila grčko rješenje, no nenalaženje problema je vaša grečka. Ovo smo vidjeli iz eh, daljine već i trebalo je biti jasno da e, je ova unija nešto što se i onako raspada. Gospodin Anemans, kolege, ovaj takozvani dogovor e, ne vrijedi papira na kojem je napisan. Ovo je skandal, ponižavajući i bezvredan. Ne radi se uopće ni o kakvom dogovoru, e, nije ništa vrijednije od verseskog ugovora i svi smo prisiljeni na to, a samo je jedan tračak nade, a gospodin Schäuble je to i sam rekao, e, rekao je da Grexit je još uvijek mogućnost, i tko god je do sada bio za Grexit bi to doživio kao propast. No sada vidimo da se radi o kršenju ideologije, ideologije ovog doma i Europskog parlamenta, koje u suštini se svodi na činjenicu da ukoliko je neka europska mjera dobra, treba nam još više Europske unije. Isto je sa jedinstvenim tržištem, mi smo za njega, ali o tome raspravljamo imamo različite stavove na čim dođe do neke krize, čim dođe do određenog bankrota i neuspjeha, tada gospodin Gualtieri i drugi i dalje će pozivati na još više Europe. Predsjednik i drugi otvoreno tvrde da SM u potpunosti mora biti predan na kontrolu Europske unije i to se promiče kao određena dogma iako zapravo svi znamo da se samo nastavljamo zavlačiti u iste pogreške kao i do sada. Ja sam slažem se sa gospodinom Schäublerom, nadam se da će doći do Grexita i sve ove mjere će se morati uskoro napustiti jer su ponižavajuće za Grčku. Potpuno je jasno da je puštanje Grčku u Europsku uniju bila greška i sam se sjećam tadašnjeg ministra financija Belgije koji je to rekao. Jer svi smo znali da su, da je došlo do manipulacije statistikama, da je pitanje bilo samo geopolitičke naravi i sada je jasno da je to bila greška. A bilo bi mnogo bolje da se europskoj javnosti to i reklo. Da se organizirao jedan upravljani izlazak Grčke i priznajmo da je ovo jednostavno bilo pogrešno. Plan je bio neizvediv, neizvedivo je bilo ujediniti zemlje sa potpuno drugačijim socijalnim i gospodarskim sustavima. Bio je to povijesni pogušaj, no svakako i povijesna greška. Bojimo se da će doći do peljevanja učinka i na Španjolsku, Portugal, Francusku, možda čak. No, izgubili smo, propustili smo priliku da ispravimo svoje povijesne greške. A za to nam je doista žao. Hvala. Pablo Zalba. Hvala vam, predsjedniče. Ne sumnjam da grčki problem nije održivost duga, već nedostatak rasta. Od 2014. grčko gospodarstvo se smanjilo, palo za 0,8%, španjolsko gospodarstvo je raslo, poraslo za 1,4%. Dakle, grčko gospodarstvo po nama pada dok e, grčko raste. I ukupna razlika između ta dva je 8 postotnih bodova. Što se dogodilo među vremenu? Vlada koja je propustila povijesnu priliku uvođenja, provođenja nužnih reforma u zemlji, liberalizacija i gospodarstva, preobrazbe, birokracije koja Grčku guši. I to smatram da je glavni uzrok koji je doveo do ove dramatične situacije za grčki narod. Zbog čega kažem da grčki problem nije održivog duga, održivost duga, već pitanje rasta. Izvješće MMF-a 2014. E, nakon ljeta reklo je da je grčki dug održiv. Zbog čega je tada bio održiv, a sada nije? Tada grčko gospodarstvo je raslo, kao što sam rekao, 0,8% rasti imalo, a sada je potpunom slobodnom padu. Što bi grčko gospodarstvo sada trebalo učiniti? Očito reforme koje se pokušalo provesti prošle godine bile su nužne i dok ne dođe do novih reformi neće doći ni do rasta i naravno i dalje će se pojavljivati pitanje održivosti grčkog duga. Grčka vlada imala je povijesnu mogućnost, a ovo je možda posljednja mogućnost socijalna podrška pada naravno za transformaciju zemlje i preobrazbu Grčke u jedno proizvodno gospodarstvo, ali najvažnije je da bi to Grcima omogućilo ono što oni zaslužuju, da mladima Grčke pruže priliku, budućnost koju zaslužuju. U suprotnom, osuditi ćemo Grke na situaciju iz koje će biti nemoguće oporaviti se. Dakle, dame i gospodo, budimo pragmatični. Ukoliko grčka vlada se doista obveže na strukturne reforme koje će potaknuti rast, u tom slučaju budimo velikodušni prema njima i pružimo im pomoć kako bi se ubrzao pozitivan učinak tih reformi na gospodarstvo. E, Ustrajem na tome da ne možemo dopustiti da grčko gospodarstvo padne za 4-5 postotnih bodova. Tada će nam biti vrlo teško e, podržati ih. Hvala. Eliza Ferreira. Kolege, mislim da je ovaj problem preozbiljan da bismo se time bavili e, čisto stranački Uh, blame game. Um, uh, dakle, ne možemo samo upirati prstom. Pokušat ću se sredotočiti na ono što se meni čini da je način za pomoći od strane našeg odbora Ekon, odbora koji predstavlja građane, koji ima obvezu vidjeti učinak podrške i vidi to u duhu koji nadam se da još uvijek postoji, a to je da ćemo učiniti sve što je potrebno kako bismo zadržali cjelovitost eurozone i Europe. E, to je prevažno da bismo to izgubili. Mislim da smo ovdje suočeni s dva problema. Problem same suštine i problem metode. Što se suštinu tiče monetarne unije, nužno stvara snažne divergentne trendove unutar nje, to je gospodarstvenicima, ekonomistima jasno od početka, ali na tome se inzistiralo jer se radi o političkom projektu i od samog početka smo znali da dobršenje eurozone može biti dovršeno jer se moglo s političkom voljom e, nadopuniti jazove koji su postojali. To je bio naš koncept i neki od tih elemenata uneseni su i u studiju utjecaja izvedivosti koja je provedena prije ovoga. I primjerice onda se vidlo, očekivalo se da će proračun biti 5% BDP-a E, da će biti potrebno 5% BDP-a samo da bi se nosilo s krizama do kojih može doći, do kojih uvijek dođe i države članice stavljajući uobičajene instrumente, pa primjerice proračun, tečajnu stopu, na raspolaganje ne bi jednostavno sa time mogle reagirati. To je prvo. Drugo, Mislim da program koji je nametnut nakon prve krize nije imao nužne elemente arhitekture i doveo nas je do stava štednje. Ta štednja nije dala rezultate, žao mi jednostavno nije i smatram da kada sada gledamo kratkoročno, možemo reći prije pet mjeseci zemlja rasla za 0,8%, a sada Španjolska i Portugal rastu, ali ne možemo zaboraviti troškove prilagodbe u slučaju Grčke, 26% BDP-a, u slučaju Portugala 8%, dakle ukoliko sada dođe do rasta od 20%, treba će 10-12 godina da se vratimo na ono gdje smo bili, tako da koja je ovdje dodana vrednost programa prilagodbe. Stav da štednja rješava probleme, moramo to prerazmotriti i moram reći da usred krize, citiram, e, značaj štednje usporava rast, a iznimna štednja usporava rast u iznimnoj mjeri. Ukoliko se ustraje na štednji, rezultati će pasti i opterećenje dugom će još više rasti. Niže plaće i niži prihodi također osnažuju i dug. Dakle, to su rečenice iz dokumenta MMF-a, ekonomska razmišljanja, tako da molim vas smirimo se i pokušamo shvatiti da podrška Grčkoj nije bila za Grčku, već za isplatu vjerovnika. I drugačije smo se odnosili prema državama nego prema bankama. Oni koji posuđuju posrnulim bankama, oni gube, to je bail-in, a sa državama, članicama nismo radili na taj način jer bi efekt preljevanja bio prevelik. A druga je stvar metoda i tu mislim da ovo pitanje moramo izvući iz konteksta države i staviti u kontekst zajednice i ESM i uloga komisije i ovog odbora je takva da se računa na rast, a kroz rast Grč, Grčka i drugi moći će platiti dug. To je rješenje problema jer međuvladine rasprave vode do svađa, a svađe su ono protiv čega smo mi. Darius Rozati. Hvala vam. Mislim da je glavni problem što imamo sasvim različite različite tumačenja onoga što se dogodilo u Grčkoj, koji su razlozi za tu situaciju i zato se ne možemo složiti oko rješenja. Dotaknut ću se nečega što su rekli kolege, a s čime se ne slažem u potpunosti. Neki kažu da je ovo sve posljedica štednje. Eliza se pozvala na dokument eh, MMF-a. Problem Grčke je da je štednja bila neizbježna na način da Grčka država nije imala novca. U jednom trenutku financijska tržišta su prestala posuđivati novac. Tada smo imali ogroman primarni deficit u proračunu, da bismo izbjegli bankrot, Dakle, Grčka je bila primorana zatražiti pomoć od e, eurozone i od MMF-a i nije bilo mogućnosti nastaviti sa jednakim načinom trošenja. Tu su bili neophodni rezovi. Ovo je osnovna ekonomija o čemu govorim, da ako smanjite javne, javnu potrošnju, tada ćete izazvati recesiju uz neke ispunjene pretpostavke. Ta opcija, međutim, nije bila moguća za Grčku. Za MMF je rekao da bi bilo suludo, dakle, nadalje e, rezati ukoliko se ne ostvari rast. Međutim, to nije bilo moguće u slučaju Grčke. Prva stvar je bila dakle putem mjera štednje povratiti povjerenje kako bi se omogućilo Grčkoj da se okrene normalnom financiranju, ali to se nije dogodilo. To je jedna stvar. nakon da svi znamo štetnu, štetni utjecaj mjera štednje koji se dogodio, međutim za Grčku nije bilo alternative i tu ne smijemo biti licemjerni. A drugo ono što je također istaknuto je da je novac e, od kreditora trebao ići e, kao ulaganjima, a ne otplati duga. Međutim, to je također još jedna lažna logika, jer ukoliko je zemlja zadužena i ukoliko se trebaju platiti dugovi u određenim rokovima, ukoliko zemlja ne plati taj dug, onda ona mora proglasiti bankrot i tada samo sebe isključuje iz, od svih drugih izvora financiranja. Dakle, pomoć iz, od zemalja članica je bila usmjerena ka tome da im se da mogućnost da otplate dug kako bi se omogućilo grčkoj vladi da koristi prihode od poreza da troši, koje, bi troši, koje je trebala trošiti na ulaganja. Međutim, to se nije dogodilo. Treće, Ja razumijem patnje i žrtve grčkog naroda, međutim moramo držati na umu da i razina plaća i razina mirovina da su bile previše u odnosu na mogućnosti države. Grčka živjela na kreditu 15 godina i razina plaća je rasla brže nego razina produktivnosti koja je zapravo stagnirala i opet ova prilagodba u odnosu plaća i mirovina je bila neizbježna kako bi se povratila na razina prihoda koja odgovara razini razvoja. Reći ću vam još nešto. U odnosu na razine e, mirovina, u Poljskoj sad imamo BDP BDP koji je per capita jednak onome u Grčkoj, međutim prosječna, prosječna mirovina u Grčkoj je bila dva puta veća i to je neodrživo. I netko je to Grcima trebao reći da su živjeli na dug tolike godine. Međutim, nitko e, nije dovoljno hrabar to reći. Dobro, dobro, ću još samo par riječi za kraj. Mislim da sad imamo dogovor koji je zapravo samo početak cijelog procesa. Sada se moramo osigurati da se ovaj program provodi zato što nema povjerenja između Grčke i europskih partnera. To moramo biti jako strogi kad je riječ o uvjetima te o nadzoru e, provedbe programa. Hvala vam. Renato Soru. Grazie Presidente. Io concordo nel, nel dire che la Grecia... Slažem se kada se kaže da je Grčka živjela iznad svojih mogućnosti unazad 15 godina, a da nismo otkrili jučer. I e, to se ne odnosi samo na loše ponašanje, veselo ponašanje Grka te odgovornost onih koji su financirali Grčku. To se tiče i banaka koje su nastavili financirati tvrtke i grčko gospodarstvo. Tu su tražili možda i više kamatne stope nego one koje su tražili od ostatka Europe. Tražili su dakle te visoke kamatne stope, a i te kamatne stope su e, doprinjele rastu grčkog duga. Oni su živjeli iznad svojih mogućnosti. To su radili zbog moralnog hazarda banaka koji su posudili te novce. Međutim, kada su banke riskirale propast, e, zato što su se previše izložile Grčkoj, tada smo spasili banku, e, zamijenili smo privatni kredit kreditom europskih institucija. Rekli smo da se Grčka spasila, ali znamo da se veći dio ovih fondova usmjerio ka kreditima privatnih banaka i da nisu išla kao potpora grčkom narodu. Govorimo dakle o mogućnosti života iznad svojih mogućnosti koje krivi. Mislim da je još gore reći da bi to ponašanje moglo biti izmijenjeno u jedan dan i reći u jednom danu evo se počinje štednja za sve bez ikakve razlike. I ta nova eventualna gospodarska politika je dovela do smanjenja plaća i potrošnje od 25%. Za nas je to ništa, to je samo broj. Mislimo da kako je moguće da potrošnja padne za 25%, ali to zapravo znači da, su za, da se za nekih potrošnja uopće nije smanjila, a za neke se smanjila za 50, 60, 70%. Kao što se danas već istaknulo, to je zemlja u kojoj 40% stanovnika živi ispod razine siromaštva. To znači rast mortaliteta djece koja je porastao za 43%, to znači nedostatak ljekova. To je po meni sasvim krivo. To ne ide na čast e, Europi. Vidio sam da je Cipras došao ovdje kako bi nam to poručio. Pogriješili smo mi smo tu tak nekoliko mjeseci, želimo vrijeme, ali želimo vrijeme da potrebno za promjene, a da pritom ljudi ne umiru. Pred ovakvim ponašanjem Evropa ovdje nastupila vrlo čvrsto kao da ih e, je kaznila kao da se želi osvetiti onima koji su tvrdili da su mjere štednje propale. Propala je politika, ovdje stavljamo na kocku Europu. Trebamo govoriti o tome, a ne o nekim scenarijima eh, u svijetu. Vidimo da svijet ide dalje. Vidimo događaje u Kini, u Iranu, u Aziji, a mi se tu sad prepiremo tko ima pravo, tko je u krivu i razmišljamo o tome kako kazniti Grčku kako nikom drugom više ne bi palo na pamet da se može drugačije izaći iz krize. Ili još bolje da ne učinimo ništa zato što čekamo izbore u Njemačkoj i Francuskoj ili da nekome pomognemo na uštrb nekog drugog. Mislim da moramo misliti na živote i savjest 500 milijuna ljudi. Nema dobrih i loših. Možemo biti svi dobri, a bili smo svi zločesti u jednom trenutku u našim životima. To je činjenica. A ovdje stavljamo na prvo mjesto samo interese. Mislim da mislimo na interese zajedničke Europe, nema budu budućnosti ukoliko nismo zajedno. Grazie. Ludek Niedermayer. Hvala, zastupnik Niedermayer. Hvala vam. Mi smo u odboru Ekon, te ću pokušati biti tehnički i pragmatičan. Pre svega sporazum od ponedjeljka ujutro možda nije najbolji, ali svima treba biti jasno kako smo došli do ovog sporazuma. Drago mi je da je jučer grčki parlament podržao taj zakon, sada to moraju ispuniti, odnosno sad je na redu grčka vlada koja treba ispuniti preuzete obaveze. To je posljednja šansa da se Grčka oporavi. Mislim da je to moguće. Drugo, ne znam zašto još uvijek razgovaramo o Grexitu. Pragmatični govor, pragmatično govoreći, to je ispalo iz svih varijabli. ja imam iskustvo u uvođenju valuta, uvođenja drahme u trenutku kada Grčka, Grčko gospodarstvo nema nikakvog učinka. To bi bilo jako skupo i za kreditore i za grčki e, narod. I zato mi je čudno da se uopće o tome dalje raspravlja. Treće, nešto tehnički aspekt, to je održavost. Održivost je važna za kreditore. Oni neće Grčkoj dati neki abstraktni novac. Oni daju novac koji dolaze od poreznih obveznika. Te me čudi da postoji toliko jakih e, glasova vezano uz održivost, mi ne znamo kako će, koji će biti ishod toga, znamo da to ovisi o uvjetima. MMF je drastično smanjio očekivanja grčkog rasta, e, zaključak je da nije održiv i kad ja napravim svoju računicu i prepostavim da je nominalni rast BDP-a 4%, dakle govorimo i ovdje i o deflaciji, što se treba uzeti u obzore. proračun će biti u plusu i vidim da će tek za 20 godina ostvariti potreban rast. Dakle, oni se trebaju vratiti ekonomskom rastu i koliko uspiju poravnati proračun, dug bi mogao biti dugoročno održiv. Ali ukoliko gospodarstvo ne bude raslo, ukoliko proračun ne bude na dobroj razini, to neće biti održivo bez obzira koliki je omjer duga i BDP-a. Dakle, trebali bismo raspravljati o održivosti grčkog duga i komisija bi nam trebala dati neke alternative, neke izračune, pored onih MMF-a. Ja jako poštujem MMF, ali sada sam začuđen s ovim nalazima. I konačno, sporazum popujeva naglašena važna uloga kreditora, dakle govori se o nadziranju, provođenju grčkih reformi, znamo zašto je tome tako. To nije nužno negativna stvar. Kada govorimo o pravu utjecaja na politiku, onda to donosi odgovornost. I rado bih govorio, razgovarao sa vijećem i Euroskupinom kako će oni to provoditi. Jer i mi smo e, djelomično odgovorni za uspjeh programa i na koncu, ja sam zadovoljan sa situacijom u kojoj se nalazimo, mogla bi biti bolja, ali iskreno ovo nije samo zasluga grčke vlasti i mislim da postoji dobra mogućnost da se uspije u ovome. Hvala vam, Peter Simon. E, dragi kolege i kolegice, mislim da ne smemo e, napraviti jednu grešku ne smemo voditi raspravu koju vodi vijeće, jer mi nismo vijeće. Vijeće je odlučilo da će e, e, e, države članice riješiti to na međuvladin način. Pošli smo tim put i došli do jedne opet visoke točke prošli tjedan. Ne smijemo počiniti grešku da države članice i naše stranke postaju E, robovi. Moramo raditi ono što od nas očekuju birači, građani i građanke Europske unije. Onda moramo gledati e, posljedice za građane, neovisno o tome tko je zašto odgovoran ili kriv Moramo gledati situaciju ljudi koji tamo žive. Ako je Europa zajednica, ako je parlament glas naroda, onda ne možemo uh, trpjeti da zemlje uh, u zemljama Europe uh, vladaju uvjet koje ne bismo u trećim zemljama nikada tolerirali. Mm, mm, mm i da se onda glasa e, u Strasburu u četvrtak kad e, većina nas više nije tamo. E, sve ono što je sada započeto trebamo gledati kritički i pod tim kutem gledaš, gledišta. Koje su posljedice za, za ljude? Govorilo se o javnim službama E, zaključene da se to provodi, ali što, mi, na što mi moramo odgovoriti, koje posljedice to ima za narod, jer mir, mirovinski sustav sada snose onaj e, trošak e, koji u drugim zemljama izdržavaju socijalne službe zdravstveni sustav e, ne postoji za mnoge ljude u, u Grčkoj, stoga e, e, reforme u Grčkoj moraju biti ne samo gospodarske reforme već i humanitarne reforme ako režimo e, na, s jedne strane zadnji izvor prihoda za obitelj što će se dogoditi s ljudima hoćemo li dopustiti da oni e, gladuju da umru naš e, je zadatak ovdje da tražimo reforme o, o kojima ćemo se složiti reforme o kojima ćemo složiti, ali reforme moraju e, biti takove da normalni građani mogu e, živjeti, da si mogu priuštiti da obole, da im neko pomodne kad obole i da ljudi nemaju osjećaj da su napušteni i od svoje države i od Europe. Tek kad to postignemo e, jer e, da Europa bude e, ono za e, što smo je gradili jedna solidarna zajednica država ako to ne postignemo onda Europa neće ići dobrim putem u budućnost i, svi od nas svi ovdje moraju, bi morali onda biti jako posramljeni hvala sada imamo catch the eye ima riječ Hvala vam. Nisam zabrinuta rješavanjem problema u Grčkoj. Recept je poznat, čuli smo dosta dobrih i loših ideja. Ja sam zabrinuta više za Europu, ono što me pogađa u ovom zadnjem razdoblju. Jest kako je rasprava postala zatrovana, kako evropljani govore jedni o drugima u obliku karikatura, kako nitko, ni Cipras, ni Šojble ne žele preuzeti odgovornost nad onim što je dogovoreno. Zabrinjava me budućnost e, Evropa uz dužno poštovanje gospodinu Anemansu i za mene. Ne mislim da je dobra inicijativa izgubiti euro i carinsku uniju, tu smo bili opsjednuti sami sobom, potpuno smo zaboravili da moramo gledati i vani u svijet 21. stoljeća. Koliko želimo zadržati svoju kvalitetu života, tada nam je potrebna jaka Europa. I smiješno je to se problemima u Grčkoj valja, može upravljati. Mi smo bavili težim problemima na ovom kontinentu u prošlosti. Dakle, to nije pitanje. Veliki problem je bankrot među međuvladine metode koja nije opremljena da bi se bavila ovakvim problemima. Oni nisu opremljeni da bi se borili sa političkim promjenama nakon izbora. Jasno je da Grčka hitno treba reforme, kako unutra, tako izvan eurozone je to potrebna, ali Europske unije su potrebne strukturalne reforme, inače će se ovakve vrste krize nastavljati vraćati. Dakle, moramo pronaći način ne samo da popravimo grčko gospodarstvo, već moramo pronaći i način da se vratimo sustavu u kojem Europa napreduje zahvaljujući kompromisu. Kako pogledate krvavu povijest ovog kontinenta, mi smo napravili čuda navladaši vlastite e, razlike koje su postojale i nadam se da ćemo ponovno to uspjeti učiniti jer u suprotnom nemamo budućnosti. Hvala vam, Matt McCarthy, nema ga. Miguel Vjegaš, izvolite. E, mnogo je toga ovdje spomenuto. E, očito je e, da moramo izraziti solidarnost s grčkim narodom koji prolazi kroz tako teška vremena. Ja to želim učiniti. Trebamo iskoristiti ovaj trenutak još jednom da odbacimo E, pregovore. E, naročito e, nepravičan karakter Evropske unije, cijelo pitanje eura i implikacija za pakto stabilnosti i ekonomsko upravljanje. To jasno pokazuje da je to instrument pomoću kojeg se dominira i vlada E, siromašnim zemljama, a to rade bogate zemlje. To pokazuje e, da su zemlje sve svjesnije e, ovisnosti u kojem siromašne zemlje imaju malo toga za reći tu se radi o strašnim uvjetima, gotovo ucjeni. E, to, na taj je način i e, osnovan euro, uveden euro. Moramo vidjeti kako možemo promijeniti tu situaciju. E, mi smo e, u parlamentu glasali za euro i za pakto stabilnosti sa i, i o svim paketima. Sada to žalimo E, sada žalimo i to s pravom. E, većina onih koji su ovdje govorili su e, oni koji su podržavali arhitekturu koja omogućava nepravičnost. Hvala lijepa. Ovdje govorimo o ovom problemu štednje nemamo e, uspješnica sa e, štednjom e, i štednja i proračunske prilagodbe to su dvije različite stvari Štednja nije smanjila dug u nijednoj zemlji I, i o tome se ovdje radi kad govorimo o štednji govorimo o činjenici Govorimo o, radi o činjenicama, a ne o ideologiji. E, na Eurosamitu se e, e, govorilo o ozbiljnoj situaciji. Prešle su, pređene su neke linije koje su bile nezamislive. U Europi moramo biti solidarni. Umjesto toga mi samo govorimo o integritetu europodručja. E, to je e, e, retorika gospodina Šojblija, a to otvara vrata uništenju europodručja Gospodin Šojble je uveo ovu ideju, ali što se dogodilo s demokracijom? Evropska unija nikad nije bio demokratski projekt, ali je barem bila zajednica demokratskih država, a ono što sada vidimo je negacija o te, te unije demokratskih država. Vidimo ucjene, prijednje, kažnjavanje ljudi bez e, ekonomskih e, argumenata e, u pozadini. Moramo početi razmišljati o europskom projektu. Ovo što su pokazali pregovori je da Njemačka, da je namjera njemačke vlade jasna. E, logika te vlade je ucjena. E, to ugražava evropski projekt i mm, ne bi mi smo vidjeli ultimatume ideološke narove na, naravi na samitu. Imamo, nemamo javljanja više za Catch the Eye. ne već kasnimo. Molim, mm, kratko. Jednu minutu imaš. Htjela bih reći da nemamo da ovdje nema vlasništva ni za Ciprasa, ni za Šojblea, to je ultimatum. E, to je absurdno, to je okrutno, to je sramota, to je e, nespojevo sa načelima Europske unije. E, to je ponižavajući ultimatum on je nezakonit. To je e, nešto monstruozno e, što mijenja cijelu strukturu Europske unije. E, nadam se da će ovaj odbor koji ima naročite odgovornosti u parlamentu da će taj odbor braniti stav parlamenta i da e, nastojati da se riješi središnje pitanje, a, to je pitanje duga. Gdje je Europska komisija kad smo imali izvještaj e, MMF-a? E, e, prije ona, to je došlo prije referenduma taj dokument. To je to ne možemo tolerirati. Molim vas, e, pročitajte uvodni članak e, u New York Timesu. E, naslov je is Destructive Anger, razorni gnjev Njemačke. Da, trebamo time out E, za doktora Strangelava koji želi uništiti e, e, Evropsku uniju, želi uništiti povjerenje građana u Evropsku uniju. Mislim da smo imali ovdje važnu raspravu. Da, mislim da je to mora biti samo jedna od prvih rasprava o toj temi. Moramo i dalje raditi na problemu Grčke. U prvom redu potpunom e, primjenom e, paketa od, dva mjera, dvije mjere moramo e, nadzirati sporazum o, prilagodbi, a moramo biti i forum za raspravu. Po definiciji u takovoj raspravi imamo razlike političkih procjena nastojat ćemo i uvijek imati raspravu e, u kojoj nastojimo naći zajednički nazivnik, zajednički e, konsensus. Nitko ne može zanijekati da e, što god dobro ili loše proizađe iz sporazuma, svi se slažemo da bez tog sporazuma situacija bi bila mnogo gora u najmanju smo ruku nekako počeli e, ono što je rekao gospodin Majer bez sporazuma situacija bi bila opasna ne samo za Grčku već za cijelu Europsku uniju. To je osnova za spašavanje e, jedinstva europodručja. E, grčki parlament je usvojio s većinom neke e, značajne mjere. E, mjere o kojima su se već bili složili u jednom od prethodnih koraka gdje su obje strane bile vrlo blizu sporazumu. Mislim da je to pozitivan korak. I pozitivan je korak da finski parlament prije nekoliko mo momenata um, odobrio ovo eh, sporazum sa Europskim mehanizmom za stabilnost. Eh, morat ćemo naći rješenje za premošćenje ove krize. novac postoji. Mm, mm, imamo ovaj program za e, stabilnost, to je e, mehanizam za stabilnost, pa mislim da ćemo e, opet koristiti instrumente Unije koje bi, bile efikasnije nego međuvladin instrument. Slažem se i s onim što je gospodin Majer rekao da bi to bilo održivo na dugi rok, onda naravno trebamo rast, trebamo reforme i to ne, ne. Ne možemo sadašnju vladu e, kriviti što reforme nisu provedene, zato su krive prethodne vlade. E, E, sama reforma nije dovoljna. E, ja se sjećam e, za vrijeme Maršalova plana 49. godine. SAD je je zatražio od Italije da ima više poticajnih politika a ne e, da provodi politiku štednje jer su htjeli osigurati da će njihov zajam donijeti ploda mm, e, mm, e, i mm, u, u zaključku Eurosamita imamo jednu obvezu za 35 milijardi koje će se isplatiti odmah E, komisija mora podržati e, brzu provedbu e, i ovog dijela sporazuma. Ovaj dio sporazuma, ovo ulaganje je važan dio sporazuma i moramo poticati evropske institucije da provedu i taj dio sporazuma zajedno s reformama. Mm, imamo nove sada novi program mm, koji treba provesti. E, e, to je e, program solidarnosti. Ukupna cifra koju je dao gospodin Dragi, to je jedna... To je jedan od najvećih programa solidarnosti u povijesti zapadnog svijeta. To je potrebno jer Unija je zajednica građana. Ne radi se samo o zajedničkoj valuti. Jako mi je žao što je put do ovog rješenja bio tako težak i da je bilo toliko nepovjerenja. Mi moramo imati lojalnu suradnju Mm, I mm, mislim da je sada naša uloga da se e, zaista angažiramo u ovaj proces moramo e, na bazi onog što su rekli e, koordinatori napraviti plan e, zajedno sa svim institucijama Europske unije. Moramo u potpunosti odigrati našu ulogu, moramo dati što veći input u ovaj demokratski put kako bismo doprinijeli pozitivnom ishodu grčke krize E, moramo djelovati brzo sa više političke energije i dobre volje na e, putu tih reformi. Hvala na ovoj raspravi i sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda. E, to je Jepe Kofod, ima izvješće o sporazumu između Europske zajednice i Švicarske konferencije konfederacije o mjerama isto vrijednim onima koje su utvrđene u direktivi vijeća 2003-48 e, EZ u oporezivanju dohodka od kamata na štednju. Mm, morat ćemo e, skratiti vrijeme za ovaj izvještaj. Ispričavam se izvjestitelju, nemamo mnogo e, vremena. Jepe Kofod, imate riječ. E, e, evo sada stojim između vas i ručka to, to je težak zadatak da naglasim važnost ovog koraka to je važan korak između, u odnosima između Unije i Švicarske. E, moramo imati e, više transparentnosti, boriti se protiv utaje e, poreza. sklopili smo sporazum sa Švicarskom u skladu sa načelima OECD-a. Novi standard integrira automatsku razmjenu informacija kao ključ u borbi protiv utaje poreza. Eh, osiguravamo potpunu poreznu transparentnost u suradnoj zemalja u svijetu. To je kamen temeljac za eh, kraj bankarskih tajni. Eh, moramo ograničiti mogućnosti poreznih obveznika da izbjegavaju plaćanje poraza. Usto informacije koje se razmjenjuju do, ne e, tiču se samo dohotka i kamata već i e, cjelokupne imovine. To je mi socijalisti demokrati e, kažemo da se taj sporazum može i poboljšati i e, treba uzeti, e, komisija mora uzeti u obzir i, preporuke koje smo dali za to poboljšanje. Usprko činjenici da mm, tu još nemamo e, mogućnosti amandmana, moramo uzeti u obzir pribjedbe koje, da, koje su dane u izvješću parlamenta E, pravni e, okvir e, je vrlo tehnički, neću vam govoriti o detaljima priloga, ali moram naglasiti sljedeće, što je važno za buduće sporazume i pregovore. Mora se otkriti sve informacije o vlasnicima računa otkriti informacije moraju biti dostupne svim državama članicama e, e, te se e, informacije također moraju dati i trećim državama koje poštuju načela bankarske bankarska načela koji se drži Europska unija unilateralna kretanja treba obeshrabriti i zabraniti ako je moguće. Zbog koherentnosti i dosljednosti budući sporazumi moraju biti u skladu sa europskim zakonodavstvom. Sadašnji sporazum ne daje dovoljno uh, fleksibilnosti da se prilagodi novom, novim zakonima Evropske unije, već se samo drži standarda e OECD-a Mm, e, mm, e, mm, međutim e, sada smo bliže za zaustavljanju utaje poreza ali naglašavam još jednom da moramo poraditi i dalje na poboljšanju sporazuma. Hvala lijepa. Dajem sada riječ Andreasu Švabu, izvjestitelju u Sjeni. Hvala lijepa govorim prije ljetne pauze, e, ali imamo e, inovativne ideje e, kolege Kofoda. Mnogo što je on rekao u svom nacrtu rezolucije, s tim se slažem. Ovaj, ovaj sporazum je osnova za daljnju suradnju, to je važan korak za suzbijanje Uh, utaje poreza u uh, i izvan Europske unije. Uh, građani više neće moći slati svoje novce švicarskim bankama. Imamo novu eru porezne transparentnosti. To pozdravljam. Što je malo teško za shvatiti jeste da gospodin Kofod daje argumente za ovo relativno usvajanje e, e, teksta vijeća. E, on kaže da mi kao parlament to ne možemo promijeniti. To je članak 56 stavak 1. To je samo smisleno u onda argumentacija mora biti dogovorena u parlamentu, a, amandmani moraju e, biti mogući. E, e, ako to nije moguće, onda u stavku 3, ako to nije slučaj, onda predsjednik može brisati taj argument što mislite napraviti prije no što uh, sjednemo za pregovore sa uh, izvjestiteljem? Ako ne možemo promijeniti argumente, onda je nema mnogo smisla da mm, uh, uopće pregovaramo. Rezolucija je ipak važan doprinos za izbjegavanje poreza. E, šteta e, da se to oslanja samo na standarde OECD-a, a ne na zakonodavstvo Europske unije. E, ove, ove suprotnosti, protuvriječnosti, ne znam da li te možemo ostaviti ili ne. Možete li nam predsjedniče nešto u tom smislu reći? Kako da postupimo u, u toj situaciji? Thank you. Hvala. Hvala. Izvjestiteljica Santa Luna je nažalost morala otići. Biću kratka u njeno ime. ECR vjeruje da postojeći sporazum treba biti izmijenjen kako je predloženo i pozdravljamo sporazum. Na službeno želimo reći da se ne slažemo s određenim točkama, vrlo snažno se ne slažemo s točkama u obrazloženju što je očito e, problem s obzirom da ih ne možemo izmijeniti. Ali eto, službeno smo rekli. Hvala. Kora. Hvala, ja ću biti kratka. Prije deset godina mislim da bi svi mislili da ste ludi da objavite sporazum poput ovog sa Švicarskom. Tako da mislim da je to pozitivan korak prema naprijed. Također izvjestitelj je po meni e, dobro izvješće ponudio neke manje napomene. Predlaže se e, smanjenje ciklusa izvješćivanja sa godinu na tromjesečnje. Nemam ništa protiv toga, no unaprijed bih željela biti sigurna da porezne uprave jesu sposobne ispunjavanja tog, ne samo u Švicarskoj, već e, i porezne uprave u našim državama članicama, jer ipak se ovdje radi o razmjeni, e, tako da bih to rado potvrdila da vidimo da li je moguće tromjesečno izvješćivanje dobiti. Nadalje, mislim da uspjeh sporazuma ovisi o nastavnim radnjama, jer ukoliko nešto proizađe iz ovih razmjena, tada možemo prosuditi da li je to bilo korisno ili nije. Dakle, to bi moglo potaknuti države članice i Švicarsku da se pridržavaju pravila, što je naravno naš zajednički cilj. Toliko od mene, hvala. Miguel Viegas. Hvala. Pročitali smo izvješće i načelno govoreći podržavamo preporuke. Sporazum sa Švicarskom vrlo je pozitivan korak, osobito sa automatskom razvidom informacija. Slažemo se sa time da se moramo pobrinuti da se to provodi češće i ističemo činjenicu da bismo trebali reći da više nema potrebe za prethodnim sporazumima o razmjeni tih informacija. Naime, sva izuzeća zapravo bi mogla učiniti bilo kakve sporazume ništavnima. Također se slažemo sa produljenjem informacija o pojedincima i toga da se informacije e, pružaju o nositeljima računa imamo određenu brigu oko toga što kaže da bi 2018. treba postupiti na snagu sporazum. Dakle, zbog čega toliko dugi vremenski rok? Ne bismo li mogli imati sporazum i prije tog roga? Jer znam da će trajati za uvijek da ga se primijeni. Brine nas još jedna brine nas još jedna točka koja se ne spominje, ali je od velike važnosti da mnogi porezni obveznici e, se kriju iza različitih entiteta, offshore poduzeća, zaklada i sl. Ovaj sporazum je pozitivan korak u tom smjeru, no smatramo da postoje drugi alati koje bi ljudi mogli upotrebiti kako bi i dalje izbjegavali plaćanje poreza. E, taj ta mogućnost offshore poduzeća je očita. 1200 ovakvih poduzeća e, se trenutno koristi kako bi ljudi izbjegli plaćanje poreza. 120 tisuća izvješća prema izvješću. A to znači da je to barem 130 tisuća ljudi. Ali svakako podržat ćemo izvjestitelja u njegovom radu. Ono što je rekao gospodin Švab, razmotrit ću ovu ovo pitanje možemo istražiti mogućnost da se e, uvodna izjava čini na neki način izmijeni na neki način ali provjerit ćemo što je tu moguće i dati vam službeni odgovor s vremenom. Gospodine Kofa, želite li zaključno nešto reći? Da, zahvaljujem izvjestiteljima u Sijeni. E, Zabravio sam reći u početku da se radujem suradnji sa izvjestiteljima u Sijeni. E, dakle, želim imati odgovarajuća obrazloženja i sve dijelove izvješća oko kojih se možemo zajednički dogovoriti. Nadam se da ćemo moći surađivati i pronaći neki pravni način da to riješimo. Zahvaljujem. Rok za podnošenje amandmana drugi deveti u 12 sati razmatranje 23. glasanje je na 23. na plenarnoj eh, u listopadu 3. Dakle, da, dvije plenarne i mini plenarna. Na trećoj. Sljedeća točka opći proračun Europske unije financijska godina 2016. Svi dijelovi, e, za mišljenje odbora IKON, Peter Zimon, izvoli. Molim te, budi kratak. E, sad ćemo to završiti za 10 minuta. 12.20, deset minuta imamo. Mišljenje, nacrt mišljenja, imate ga pred sobom. E, e, samo nekoliko težišta, financiranje, Eva, Esme i EOPE to već godinama zaostaje za zahtjevima, e, e, zahtjevima agencija. E, agencije kaže, kažu da ne mogu u nekim područjima ispunjavati ni osnovne funkcije jer nemaju dovoljno osoblja Razgovorao sam sa eiop Ako pogledamo situaciju u Europi, e, zastrašujuće vidjeti da ono s čim se najviše borimo, e, da, da tu, tu nemamo ni osnovnih kontrolnih i organa. Prema tome e, trebamo hitno sredstava za popunjavanje osoblja Eh, komisija je dala eh, više eh, osoblja za opću upravu za tržišno natjecanje. Mm, mm, već danas djelatnici ne mogu savladavati obim poslova koje imaju, pa prema tome 4% povećanje E, sredstava za osoblje je dobro došlo. Mm, mm, mm, imamo sada e, i e, automatsku razmjenu informacija što je dodatna zadaća E, bit ćemo u, međutim u stanju da situaciju u e, državama članicama bolje ocijenimo e, nego što je do sada bilo moguće. Imamo i bolje financiranje Finance Watch E, e, imamo i e, znatno povišenje fiskalnog programa, veću potporu nacionalnim fiskalnim vlastima što je vrlo smisleno. I, tu se orijentiramo na prijedlog komisije. Hvala. U potpunosti podržavam što ste rekli o agencijama. Darius Rozati. Zahvalio bih se prije svega gospodinu Zimonu, izvjestitelju, na mišljenju. Mislim da ono ide u dobrom smjeru, nemamo većih problema s time. Svakako je dobro spomenuti ulogu EFSI i nužnost sigurnosti financijskih doprinosa za investicijski program. To je glavni projekt nove komisije i trebali bismo ga podržati. Također dijelim mišljenje da proračunski resursi nadzornih agencija trebaju biti revidirani i osnaženi. Možda sam malo manje uvjeren u potrebu za dodatnim resursima općoj upravi za tržišno natjecanje, ali tome još možemo e, raspraviti. Dakle, morat ćemo e, bolji pregled cijele komisije vidjeti. Možda se ne radi samo o ovoj općoj upravi, već i drugim e, dijelovima koji trebaju dosta dodatne resurse. Slažem se, dakle, sa većinom točaka No, vjerojatno ćemo e, podnijeti određene amandmane u ime kluba. Za sada hvala. Hvala, gospođa Lerner. Predsjedatelju, trenutku kada države članice režu svoje troškove da možemo smetnuti suma da opći proračun za 2016. i ovo izvješće e, može biti išto drugo nego prvi korak u kojem komisija pokazuje koliko se, kako se odnosi prema ovim pitanjima. Proračun bi prije svega državama članicama treba pomoći da riješe strukturne probleme od kojih je glavni sve e, gora situacija sa konkurentnosti. Te teme bit će spomenute u našim amandmanima. Predložit ćemo da je nužno prioritetnima učiniti one projekte koji doista utječu na rast, snažuju konkurentnost i stvaraju radna mjesta. Također trebalo bi identificirati područja unutar proračuna gdje može doći do rezova i učinkovitosti. Komisiju podsjećamo i na njen ključni cilj definiran 2010. prema kojem bi se Unija trebala usredotočiti na stvarnu europsku dodanu vrijednost. To načelo mora biti uključeno u svim e, odlukama koje se bave rashodom i troškovnom učinkovitošću. I istodobno moramo poštivati i načelo subsidijarnosti. Nadzorna europska tijela provode niz važnih zadataka. ECR smatra da bliska suradnja s nacionalnim nadzornim tijelima je nešto što je neizbježno i zadaci europskih nadzornih tijela moraju uvijek se nadopunjavati na nacionalna kako ne bi došlo do preklapanja posla. Smatramo da je dobro što europska i nacionalna nadzorna tijela se bave naprednim načinima borbe protiv administrativnih troškova, primjerice racionalizacija zapošljavanja i sl. Radojem se daljnjoj suradnji sa izvjestiteljem i izvjestiteljem u Sjenama. Hvala. Hvala. Nils Torvalds nije ovdje. Krispom. Hvala. Prije svega zahvaljujem gospodinu Zimonu na doprinosu. Slažem se s njim da poticanje investicija ima utjecaj na e, gospodarsku nestabilnost. E, imajući to na umu poticanje investicija bit će samo odgovarajuće rješenje problema europskog gospodarstva ako mu se pristupi oprezno. U mom klubu ne razumijemo očaranost socijalista Junkerovim planom. Mi smatramo da on zapravo pogoršava problem jer visi o financijskim tržištima. U kasino gospodarstvima zapravo kasino gospodarstva su jedan od raz, glavnih uzroka situacije kakva je i trebali bismo izbjeći ponavljanje istih grešaka. Problem s Junkerovim planom je što privatne prekogranične investicije će pasti na štetu projekata koji su hitniji i koji će teže pronaći financiranje, primjerice kozme. Dakle, taj plan neće riješiti neravnotežu između sjevera i juga, već ju samo naglasiti. Zbog toga je zabrinjavajuće da se bavimo rezovima ECF-a i ove programe moramo doista pomno razmotriti. E, ovdje bi trebali povećavati sredstva, a ne usmjeravati ih u spekulativne projekte. Što se tiče metode restrukturiranja za razine e, osoblja, 5% smanjenja troškova je jedna, no ne smatramo da bi se to trebalo dobiti kroz smanjenje zaposlenih. U ovim institucijama postoje ljudi sa ogromnim plaćama, počevši od naših kao zastupnika. U takvoj situaciji europska integracija doista povećava zadatke i odgovornost institucija i neracionalno rezati broj zaposlenih i mislim da bi se to trebalo uzeti u obzir. Nacrt proračuna za 2016. ne odgovara kritičnoj situaciji Europske unije sa kroničnom nezaposlenošću i siromaštva e, običnih ljudi, osobito južnim zemljama. Zbog toga vjerujemo da bi se i to trebalo odraziti u, e, kako u našem radu, tako i u cijelom odboru. Hvala. Ne vidim predstavnike drugih klubova. Petar, imaš riječi. E, hvala lijepa na ovim komentarima da ja drugačije gledam Junkerov plan, to je naravno. On će postojeći upravo ono što vi želite izvjeći, to jest e, e, gospodarstvo kazina. I zadnja primjedba, ono što je važno u izvještaju, da ojačamo e, načelo e, onoga koji uzrokuje teškuće. Mm, e, mislim da je to jedan financijski teret koji ne smije biti plaćen iz javnih financija, iz javnih sredstava. Evo toliko s moje strane. Very much. Hvala lijepo. Vremenski raspored. Rok za podnošenje amandmana 13.7. Razmatranje amandmana 3.9. Glasanje na odboru Ekon isti dan. Prelazimo na posljednju točku dnevnog reda. Nacrta uredbi o usklađivanju indeksa potrošačkih cijena koja izvan snage stavlja uredbu 2494 kroz 95. Predsjedatelj je izvjestitelj i bit će kratak. Prijedlog komisije polaže zajednički okvir za razvoj proizvodnje i usklađenih indeksa potrošačkih cijena i cijena nekretnina na razini Unije i država članica. Znam da je svaki ECP ključan za e, gospodarske varijable poput kamatne stope, plaće i čini zapravo temelj za donošenje monetarnih i gospodarskih odluka. Zbog toga je od ključne važnosti da te statistike budu objektivne, nepristrane i usporedive kroz sve države članice i sve proizvoda. Trenutno primjenjiva uredba koja datira u 95. već je izmijenjena određenim brojem preporuka i sada dolazi do nužnosti revizije ovog okvira kako bi se dobila maksimalno usporedivost sa glavne korisnike hitp a i predložena uredba također uzima u obzir inovacije u donošenju odluka koja je u Lizbanski ugovor i implementirane delegirane akte. Zbog toga prijedlog komisije u predlogu komisije mnoge aktivnosti se provode kroz delegirane akte, primjerice definicija odgovarajuće metodologije za proizvodnju usklađenih indeksa ili ažuriranje e, ponderiranih subindeksa HICPA. U nacrtu izvješća uključujem određene amandmane predlogu komisije, konkretno za analizu inflacije, kako bi se uključile informacije e, i utjece poreznih promjena na inflaciju. I HICP sa konstantnim poreznim stopama je jedan važan alat za analiziranje inflacije i za predviđanje utjecaja na buduće porezne promjene što se tiče inflacije. Zbog toga nacrt izvješća predlaže i za HICP i za HICPTT da ih se e, razloži prema kategorijama, prema europskoj klasifikaciji za individualnu potrošnju u skladu sa njihovim namjenama. Međutim, što se tiče ovlasti komisije da promijeni određene elemente kroz delegirajuće akte, dvije su stvari isključene i određuju se e, izravno kroz uredbi. Dakle, drugačije će biti e, komisija za to ovlaštena. Prva stvar je određivanje subindeksa za HICP, čiji omjer totalni košarice je zanemariv. Predlog komisije je tu vrlo općenit i mislim da bi trebao biti definiran veći uredbi, dakle jedan prag eh, za subindekse. I ovo ćemo definirati i za indekse potrošačkih cijena i za cijene domaćinstva, eh, nekretnina. Sljedeće pitanje je subindeksi, čija proizvodnja može biti e, obustavljena, s obzirom da neki od njih ne pohvaćaju nužnu potrošnju koja je u interesu ili zbog toga što razina metodološke harmonizacije u ovoj fazi još nije dostatna, no u nacrtu izvješća predlažemo da komisija, u slučaju da se složi sa metodološkom harmonizacijom, da zna, dobije ovlast usvajanja delegirajućih akata kako bi se e, uklonio jedan od subindeksa. Također želimo bolje sročiti uvjet E, koje se bave i definiraju indekse kroz implementirajuće akte. Identificira se sedam područja u kojima će komisija biti ovlaštena da radi kroz implementirajuće akte, a ta područja smatram dostatno iscrpnima. Međutim, uključujem je mogućnost da komisija u slučaju znanstveno podržanog razvoja statističkih metoda može izmijeniti područje delegiranih akata da te novi, temi, novi nove stavke se ne preklapaju sa već postojećima. Dakle, ovo je važno za provođenje monetarnih politika i nacrt izvješća poziva na procjene HICP-a koje će dati države članice eurozone na mjesečnoj osnovi i kroz procjene HICP-a eh, indeksa nekretnina eh, to je potrebno usvojiti kroz eh, implementirajuće akte. I što se tiče važnosti pilot studija, u nacrtu izvješća predlažem da komisija doprinese financiranju i temeljem rezultata pilot studija komisija će imati ovlasti dopunjavanja preporaka kroz delegirajuće akte, a ne kroz implementirajuće akte, kao što je navedeno u predlogu. Uz to svakih pet godina komisija će pripremiti izvješće za Europski parlament i vijeće kojim će procijeniti glavne rezultate pilot studija. Točka. Zahvaljujem na pažnji. Flavije Martušelo nije ovdje. Burkart ima riječ. Hvala predsjedatelju. Kratko ću vam se obratiti u ime izvjestitelja Sjeni EPP-a. On se ispričava što nije mogao biti danas ovdje. Prije svega u ime EPP-a i naravno izvjestitelja u zahvalio bih se izvjestitelju na ovom obavljenom poslu. Gospodin Matičelo e, smatra da je prijedlog dobar i uravnotežen i isto tako da usklađeni indeksi potrošačkih cijena mogu utjecati na plaće kamatne stope i donošenja odluka vezano uz monetarnu politiku to su glavni pokazatelji za gospodarske politike na europskim i nacionalnim razinama i zbog toga pravni prijedlog traži država članica da šalju Eurostatu sve statistike o promjenama cijena, prosjecima i informacijama o proizvodima opće namjene. Izvjestitelj u sjeni također očekuje da će izvjestitelji, drugi izvjestitelji u sjeni e, podržati komisiju u tome da se ovo izvješće privede kraju što je prije moguće. Hvala. Thank you, uh, Kay Hvala vam, Kay Swinburne. Hvala vam. Mi smo primili samo nacrti, to pri neki dan, te ću biti stvarno kratka u svojim komentarima. Pozdravljam e, ideju da se stavi izvan snage ova uredba, da se poboljša način izračuna. To je postalo jasno prije još tijekom zadnjih tjedana da su statistički podaci ključni za funkcioniranje naše gospodarstva i jasno mi je tu da je posljednje predsjedništvo vijeća tu odradilo značajan posao. Što se tiče ovog izvješća, mi razumijemo logiku iza njega i potrebu za uključivanjem indeksa potrošačkih cijena. Mm, razumijem, su mi ove pilot studije, međutim htjela bih neke indikacije vezane uz proračunske implikacije prije nego što Podnesem amandmane. Također, kada je riječ o delegiranim e, ovlastima komisije, kao u članku 10, pa slažem se s nekim amandmanima izvjestitelja, trebamo izbjeći dodatni teret koji bi se stavio na zemlje članice. Zato bih e, pažljivo htjela vidjeti analizu troškova i održati konzultacije sa stručnjacima iz zemalja članica prije nego što dam svoj sud. Radujem se suradnji s vama, kao i suradnji sa drugim izvjestiteljima iz Sjene na ovom dosijelu i svima želim ugodan ljetni odmor. Yes. Uh, first the other speakers. Yes, I see. Okay, Bas Thank you. Hvala vam. Imate potporu svom radu kao i svojim amandmanima. Nismo tijekom ovog tjedna mogli to detaljno pogledati, ali evo, uglavnom imate potporu. Ali tu bi trebalo promijeniti neke provedbene mjere u delegirane akte od strane komisije, te se slažemo sa izvjestiteljem. Tako jedno pitanje koje je za nas ključno, kako pogledate cijenu, eh, odnosno indeksa nekretnina, to je također važna tema, da će nam bolje razumijevanje cijena i odnosa realnih plaća, tako da je to važno uključiti. Kada pomislite recimo na Španjolskoj uključite cijenu nekretnina, onda ćete vidjeti da jedinica rada i plaća da se nisu uopće povećavali tijekom tih e, godina kada je postojao taj mjehur tamo s nekretninama i tu je potrebno vidjeti bolju ocjenu stanja tržišnog natjecanja i tu ćemo dodati još jedan dio vezan uz rekalibraciju indeksa potrošačkih cijena. Važno je imati dakle, na umu budućnost, ali i vidjeti koje su posljedice našeg djelovanja, da ćemo u skladu s tim imati niz amandmana, dakle, kao što sam rekao, imamo, uglavnom se slažemo i želim vam ugodan ljetni odmor. Neka dajemo riječ Eurostatu. Pozdravljamo nacrt izvješća. Jasno je ovu institucionalnu ravnotežu koja je potrebna za osnovne zakonodavne akte sve u skladu sa osnivačkim ugovorima. Također pozdravljamo vaš dodatni prijedlog koji je također relevantan za dostizanje ciljeva. A to je da ovaj indeks bude to se može uspješno koristiti u budućnosti. Mi podržavamo raspravu unutar odbora i bit ćemo na raspolaganju izvjestiteljima i onima iz sjene radi pružanja ugovarajućih informacija vezanih uz ostvarenje ovog izvješća. Hvala. Hvala svima. Radujem se raspravi s vama kao i vašim komentarima. I know, I, I'm arriving there. Uh, and um, I, on the pilot uh, study uh, is... Uh... Što se tiče pilot studije, imamo prijedlog da uzmemo u obzir marina proračun, ali mislim da bi tu u svakom slučaju trebalo dijeliti više sredstava, ali to je opcija koju ćemo uzeti u obzir kako je predložena. Ja ću da kako raspraviti o tom pitanju s vama i pozdravljam vašu potporu drugim točkama. Kako zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi na, na sugestijama, te se radujem budućoj konstruktivnoj raspravi. Datumi rokovi za amandmane, dakle četvrti rujna. Malo ćemo ih usvajati i razmatrati do sredine listopada ovdje u Ekonu, potom plenarna sjednica, ne znam zašto tako kasno, ali provjerit ćemo taj datum, vidjeti možemo li nešto promijeniti. But uh, we are um, I ovim završava prijevod iz hrvatske kabine. Hopefully, let's see. Uh,